Bonjour, je vous remercie de... Dobro jutro. Molim vas da sjednete. Želim vam dobrodošlicu na ovom prvom sastanku nakon ljetne stanke. Nadam se da ste u dobroj formi. Prije nego što pređemo na dnevni red, dopustite mi da shvatim vašu pažnju na na ciklon koji je pogodio karibske države, isto tako Ti e, i San Bartolomé i San dakle dvije europske pokrajine. San Bartolomé i San su uništeni. San više, u iznosu od više od 94%, e, kako što se tiče nizozemskog dijela, tako i što se tiče francuskog dijela. Godine ulaganja u tu državu sada su propale. E, što se tiče značnih luka, luka, infrastrukture, primjerice telekomunikacijske infrastrukture, turističke infrastrukture, sve je srušeno, a naravno isto tako imamo i e, ljudske tragedije. I zbog toga sam siguran da ćete pokazati s nama solidarnost pri izražavanju e, utješnih i solidarnih misli s tim europskim građanima, ali i šire sa e, cijelim stanovništvom na Karibima koji se još nisu izvukli od tog huragana koji je bio smetonosan i jako razarajuć i Podsjećam e, Jean-Claude Junckera, budući e, kao i povjerenika Mimicu, da iskoriste sve instrumente za solidarnost kako bi pomogli tim zemljama. Znam da bi se također htio javiti naš kolega e, Jean za riječ i dajem mu sada riječ. Hvala vam. E, gospodine predsjedavajući. Da, pridružujem se onome što ste upravo rekli. E, budući da se sada nalazimo na ovom sastanku, vidimo što se događa, vidimo kako se sada taj ciklon kreće prema Sjedinjeničkim državama i stoga ja imam jedno pitanje upućeno tajništvu Mislim da je to dosta važno pitanje. Možda bismo danas već mogli dobiti neke informacije o tome. Možda samo analizu situacije, što se dogodilo na otocima. To su različiti otoci, e, možemo iskoristiti različite alate kako bi im pomogli. Ono što mi želimo reći i iskomunicirati je to da e, radimo zajedno s tim jer znate da nemaju sve države jednake mogućnosti za pomoć. Dakle, možda bi bilo dobro kada bi dobili informaciju o tome danas i onda bi kasnije na sastanku mogli razmišljati o tome što ćemo poduzeti u budućnosti kao korake prije nego što krenemo onda dalje s radom. Hvala. Luis Joseph, izvoli. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Dragi kolege, ja sam zastupnik iz te izborne jedinice ovdje u Europskom parlamentu. I jako sam potresen i jako mi je drago što smo vidjeli da sad izražavamo susjećanje sa svim građanima tamo koji proživljavaju teške trenutke. Nažalost, došlo je do nekoliko smrtnih slučajeva, možda će se taj broj još i povećati, a otok samasa je Um, razoren u 80% iznosu. To je bio ciklon koji je išao 300 km na sat. Evo da vam, kaže, da vam dam jedan primjer. Kada je ciklon Ugo 1989. prošao preko, tom, preko tih otoka, onda je jedan avion stajao na pisti E, ciklon je puhao sa više od 200 km na sat i avion se pomaknuo za 30 metara na toj pisti. To vam e, ukazuje na to koliko je vjetar bio snažan. Nadam se da ćemo u svakom slučaju izraziti europsku solidarnost i da znamo dakle da se tu radi o tim dvijema otocima koji su predivni otoci, ali koji su potpunosti uništeni, da im možemo pomoći i da, im možemo, da možemo pustiti građanima da žive u dostojanstvenim uvjetima. Hvala vam. Hvala. Hvala se da ćemo prijeći na dnevni red. Imamo malu izmjenu. Predlažem sa gospodinom e, e, sa gospodinom Kocelinom i sa gospodinom Rufinom da izvješće gospođe Đufrinde pomaknemo. Mislim da nitko nema ništa protiv toga. Dakle, točku 8 ćemo onda razmotriti prije točke 7. Što se tiče zapisnika od 19. 20. lipnja, 29. lipnja, 12. i 13. srpnja, e, njih možete vidjeti na internetu i predlažem, osim ako neko nema nekih zamjerki, da Smatramo da su e, ti zapisnici usvojeni. Također mislim da možemo usvojiti kalendar e, sjednica odbora regije za 2018. godinu. Taj kalendar e, ste zaprimili. Imamo 20 sastanaka odbora to je težak zadatak, rasporediti ih na kalendaru, ali mislim da smo našli najbolju formulu. Imamo i jednu e, sjednicu mjesečno, osim u kolovozu, i nemamo e, u četvrtak popodne sastanak kako bi svakome omogućili da e, na najbolji, najlakši mogući način se vrati u svoju izbornu jedinicu. Sada ćemo prijeći na glasanje. Imamo točku 5, opći proračun Europske unije za e, financijsku godinu 2018. Imaju li svi glasačku karticu? Predlažem da započnemo s glasanjem. U redu. Kompromis 1. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Možemo da odmah prijeći na šesti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Kompromis broj dva. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. amandman. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Treći kompromis za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Četvrti kompromis. amandman. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Peti kompromis. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Predlažem da to provjerimo. Glasanje je otvoreno. Le Glasanje je završeno. Odbija se. Zatim ćemo prijeći na 19. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Bon. On... Amendement 19. Qui est pour 19. amandman, tko je za? Ne. 20. Amandman 20. 20. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Predlažem vam da provjerimo i ovdje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. A, Odbijeno s velikom razlikom u glasovima. Prelazimo sada na 22. amandman, je li tako? 21. 21. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dvadeset šest amandman tko je za? je protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Možemo to i provjeriti, ali mislim da se usvaja. Otvaram glasanje. Le vote est clos. Glasanje je završeno. Usvaja se. 27. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti kompromisni amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Predlažem da provjerimo. 34. amandman, otvaram glasanje. Le vote est Zatvaram glasanje. Ne usvaja se. 35. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Provjerit ćemo. Ipak otvaram glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. Usvaja se s velikom većinom. Trideset sedmi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Završno glasanje. Elektroničko glasanje. Le vote est Glasanje je završeno. Izvješće, drage predsjednice odbora, je usvojeno s velikim brojem glasova i želim još čestitati. Prelazimo sada na glasanje o izvješću e, kolege Balkarsela. E, je li on ovdje? Nije prisutan, ali ipak ćemo krenuti odmah eh, s glasovanjem kako ne bismo izgubili na vremenu. Prvi amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Drugi amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prvi amandman eh, stavka prvog, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Stavak prvi, e, amendman A bis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. AMC2, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Treći amandman, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Četvrti amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. treći amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Peti amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman, tko je za, tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 52. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 7. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. 57. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Predlažem da provjerimo. Le vote est Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 58. amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Predlažem da provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 59. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Predlažem također da provjerimo i 58. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Osmi amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Deveti amandman, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Amandman se usvaja. 77. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Deseti amandman, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Jedanaest amandman, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Sada prelazimo na završno glasanje, elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno s velikom većinom. Čestitke kolegi Barkaselu. Bien. Notre collègue Naš, naša kolegica Giuffrida je stigla želim ju pozdraviti i sada ćemo prijeći na raspravu o njenom izvješću, kao što smo i rekli. To je izvješće o konkurentnosti u regijama s niskim prihodima i slabim rastom. Ovo je prva razmjena gledišta na ovom odboru o ovoj temi, ali kao što znate, ovo nije prvi put da se naš odbor bavi s ovom temom a postavlja se pitanje kako možemo poboljšati učinkovitost kohezijske politike u nekim regijama Europske unije. To je pitanje koje je važno za samu budućnost europske kohezijske politike. Molim sve one kolege koji ne žele sudjelovati u ovoj raspravi da brzo napuste dvoranu kako bi naša kolegica Džufrida u najboljim uvjetima nam mogla e, izložiti svoje izvješće i zatim ćemo dati riječ izvjesnom u Sijeni. Izvolite da vam riječ. Grazie. Buongiorno. Dobro jutro svima. Evo mala razmjena mišljenja. Dakle, jutros o pitanjima o kojima smo već na široko raspravljali. Sada to trebamo konkretnije urediti. Komisija je objavila dokument o regijama koje kaskaju u razvoju, dakle 47 regija u 8 država članica. Tu su još e, dvije podjele, dakle regije sa niskom stopom rasta, dakle BDP sličan onom prosječnog BDP, ali gdje se ne bilježi e, rast, potom Španjolska, Italija, Portugal, Grčka. Nakon toga grupa regija koje se definiraju kao regije sa niskim prihodima, dakle niski BDP, ali gdje se bilježi trend rasta. One su manje razvijene zato što su općenito loše razvijene, ali ovdje kohezijska politika daje rezultate. To su regije istoka poput e, Bugarske, Poljske Rumunske. Tu su neki čimbenici koji imaju ključnu vrijednost i tu bi trebalo produbiti stvari i to ćemo upravo učiniti izrađujući ovo izvješće. Pitanje obrazovanja, na primjer, te pitanje rada, to su vrlo česte teme i osjetljive teme. Naglašava se neučinkovitost tržišta rada, tim da tržišta su e, dosta rigidna, dakle tu prevladava kolektivno pregovaranje i ide se toliko daleko da se kaže da je minimalna plaća zapreka zapošljavanju. Istovremeno se kritizira deregulacija dakle, tržišta rada kroz izdavanje ugovora na određeno vrijeme. Veli se da nema razvoja ukoliko se tvrtke ne potakne da zapošljavaju. Međutim, najveći problem je odnos između kohezijskih politika i gospodarskih politika Europske unije. Ja želim naglasiti samo tri točke i zbog vremenskih e, ograničenja i htjela bih da o tome onda svi e, razmislimo i raspravimo. Komisija temelji svoje izvješće tvrdeći da je javni dug prepreka za rast i da je prepreka razvoju kohezijske politike. Izvješće komisije dakle izravno povezuje kohezijsku politiku sa javnim dugom i tvrdi da javni dug e, sprječava strukturalne fondove u stvaranju rasta i zapošljavanja. Da, to je vjerojatno točno. Imamo proračunska ograničenja, to ograničava javne javna ulaganja, imamo regije koje ovise upravo o tim resursima i one onda imaju teškoće. Međutim, u izvješću komisije nedostaje jedan e, vrlo važan element koji utječe na mogućnost lokalnih i regionalnih vlasti da sudjeluju u projektima. To su proračunska ograničenja i to, to, to predstavlja veliki problem. To su ključni elementi za uspjeh kohezijske politike, to smo mnogo puta spominjali, dakle sufinanciranje iz pakta o stabilnosti. Potom je tu makroekonomska uvjetovanost. Nemamo sad vremena, nije niti potrebno sjetiti se što se nedavno događalo i tu su slučaje španjolske i Portugala koji su pokazali da treba revidirati odnose između makroekonomske uvjetovanosti i kohezijske politike. Dakle, to, o tome valja ponovno promisliti, valja vidjeti e, kako to provesti, a da se ne našteti mogućim ulaganjima, dakle, u ove regije koje sam spomenula. Dakle, moraju se poštovati makroekonomski parametri, uvjetovanost u slučaju kohezijske politike, ali to bi sve trebalo poštovati temeljne temeljne propise Europske unije i suživot koji se nastoji omogućiti. To se mora povezati sa drugim politikama Europske unije, ne samo onim gospodarskim politikama. Treba dakle općenito pozitivno, konstruktivno gledati na stvari kako bi se potaknule reforme. I konačno treće, komisija želi vidjeti uži odnos između preporukama po zemljama i kohezijske politike, ali ne govori kako će to učiniti. Kohezijska politika se ne bi trebala pretvoriti u operativni krak europskog e, semestra. To ne bi trebalo biti ograničenje, već potpora. Potpora koja se daje regijama. Preporuke komisije bi trebale biti višegodišnje i po meni bi trebale bi se dogovoriti sa e, regijama. U ovom posljednjem razdoblju iznosimo scenarije, govorimo o perspektivama i ukoliko želimo zamisliti dva scenarija, onda su to sljedeći. Prvi Dakle, kohezijska politika s manjim resursima, dakle tu se trebaju onda uzimati u obzir preporuke europskog semestra, uzeti u obzir makroekonomska uvjetovanosti. i to bi bio scenarij po kojem je kohezijska politika instrument ev europske gospodarske politike. Drugi scenarij je ono u kojem je kohezijska politika prioritet Unije uz odgovarajuće resurse i u idućem financijskom razdoblju. Regije, bi imale dakle, pravo na korištenje strateških sredstava, sve kako bi se smanjila razlika u dakle, standardu između evropskih e, građana. Nekako treba promisliti o najboljim načinima e, kako to provesti, kako se najviše orijentirati dakle, na uspjeh, ali sve to treba raditi zajedno i treba se povezati sa drugim evropskim politikama, naravno vodeći pritom računa o interesima regija i to je evo scenarij koji se meni osobno najviše sviđa i sa zadovoljstvom ću saslušati vaše primjedbe i komentare. Merci beaucoup. Je pense que... Hvala vam lijepa. Mislim da tu imamo jedan vrlo zanimljiv element u samo ovome što je upravo rečeno, to je to da nema jasne korelacije između e, stope rasta i razine razvoja neke regije. Regija može imati visoku stopu gospodarskog rasta, a u istovremeno može biti u zaostatku e, što se tiče razvoja i e, može slabo razvijeti radna mjesta. A s druge strane imamo kad regije sa niskim gospodarskim rastom koje imaju dosta veliko opće bogatstvo. Ali cilj kohezijske politike je taj da naravno se krećemo prema razvoju i prema stvaranju radnih mjesta. Sada ćemo dati riječ izvjestljamo Sijeni u ime EPP-a, to je e, naš kolega Fernando Ros. E, Hvala vam lijepo. E, zahvalio bih izvjestiteljici na nacrtu. Doista e, sam se poveselio inicijativi koju je pokrenula povjerenica Kretu prije dvije godine. To je obuhvatilo Perunsku i Portugal i to je bio okvir unutar kojeg je trebalo razviti dakle politike za ove regije o kojima danas govorimo. Dakle, ova podjela u dvije velike grupe je zanimljiva. Dakle, imamo regije sa niskim prihodom, dakle to su regije na istoku Europe i potom ove na jugu Europe koje bilježe nizak rast. Inicijativa se temelji na dokumentu komisije iz travnja. To je dobra inicijativa. To je dokument e, koji daje dobru, složenu dijagnozu i nudi moguće puteve za rast i razvoj ovih 47 regija. To predviđa dakle zajedničko upravljanje u suradnji sa lokalnim zajednicama. To je ono što iščitavamo iz prijedloga i to je dobra stvar zato što moramo djelovati na više razina. Drugo, ponuđena rješenja trebaju voditi računa o e, specifičnostima određenih regija. U drugim e, sektorima naglašavamo upravo to, dakle specifičnost svake regije. I tu nam je potrebna jedna specijalna e, inteligentna strategija za svaku regiju. A sve kako bismo razvijali inovaciju ljudske resursa, dakle ukupan makroekonomski okvir, učiniti ga stabilnim. U tom pravcu trebamo ići. I treće, pristup e, informacijama od strane dakle, političkih predstavnika. To je jako važno zato što se to nalazi u izvješću i evo čestitao bih Europskoj komisiji na tome. Što se tiče regija sa niskim rastom, evo to je regija iz koje ja dolazim, tamo živim, bio sam tamošnji predsjednik dakle regije. Mislim da se regije trebaju osloniti na dobro artikuliran razvoj, dakle razvoj koji će biti uravnotežen između ruralnih krajeva i urbanih krajeva. To podrazumijeva integrirani razvoj. To je moja vizija, vidim da je vrlo bliska onome što se nudi u dokumentu. Ja sam prije godinu i pol dana govorio da podržavam konvergenciju teritorija, naročito e, zone koje su slabo naseljene i da to treba biti dakle samo jedna strana, jedna od dvije strane medalje, dakle to se apsolutno mora uzeti u obzir kada govorimo o održivosti, održivosti mm, gradova i to je važno za razvoj naših općina. Moramo voditi računa, dakle, o posebnostima općina, te o potrebama da se izrede specifične politike za razvoj teritorija sa dakle, malim brojem stanovnika. Evo sam sebe sam ovdje citirao, a sve da bih rekao jer ovdje govorimo još jednom o središnjoj ulozi kohezijske politike. Smatram da je ona od izuzetne važnosti, ali bi se trebala prilagoditi kako bi potaknula rast. To je važno i zbog e, svih budućih politika koje će se poduzimati u ovim navedenim regijama. Dakle, evo, sada sa, zadovoljstvom ću pričekati e, nacrt izvješća. Merci, cher collègue. Euh, Constance Rell Hvala vam, dragi kolege. Gospodin e, Balkarsel u Hvala lijepo. Ja podupirem izvjestiteljicu u svemu što je rekla, ali imam jedno posebno pitanje. Postoje razlike između regijama, između regija sa zaostatkom u razvoju, dakle. I sad bi me jako zanimalo da li ste tijekom pisanja izvješća i tijekom suradnje s komisijom došlo do kakvih spoznaja o tome što bismo mogli učiniti kako bi regije koje su već godinama kroz europsku regionalnu politiku dobivale velike poticaje i velika sredstva, ali nisu uspjele nigdje se substancijalno pomaknuti, uznapredovati i razviti, da li bi mi dakle na taj način sa našim novim oblikovanjem kohezijske politike mogli dati jedan odlučujući doprinos da te regije krenu napred, da se počinju razvijati. Evo ja govorim recimo o Siciliji specifično, jer Sicilija već desetljećima dobiva maksimalna sredstva, maksimalne poticaje i unatoč tome nikako da uspiju nekako dobiti taj konačni zamašaj i doista uznapredovati. Šta to znači? Da li trebamo neke specijalne programe skrojiti ili nekako uspostaviti intenzivniju suradnju s regijama i među regijama kako bi im tu pomogli da sami bolje razvijaju svoje razvojne strategije ili što? Bilo bi mi jako drago kad biste nam tu mogli dati kakvih e, korisnih informacija kako bi se tu precizniji odgovori mogli dati na to pitanje. Jer vidite, mene kod kuće uvijek to pitaju. I onda ne bismo željeli vječito slušati ono da ljudi iza toga zapravo uvijek imaju istu misao, ne damo više novca jer tako i tako ništa ne koristi, ovi se ne miču s mjesta. Prema tome, da li bi tu mogli sami nešto pridonijeti kod tog oblikovanja jedne kohezijske politike koja bi dala onda taj odlučujući pomak bi izazvala i završaj dala? Hvala, u ime Cera, Gospođa Tomašić, ona nije prisutna. U ime Kluba naš kolega Miltenberg. Ja, dank u voorzitter. Eh, ik wil eh, vooral eh, de... Hvala Zahvalio bih Evropskoj komisiji na izradi ovog dokumenta u kojem se naglašavaju neke poruke koje sam i sam isticao unatrag tri godine. Prije svega da bismo promovirali e, rast i razvoj dakle, ovih regija sa niskim prihodima. Moramo se okrenuti na strukturalne reforme. Evo, kolegica Krel kaže, trebamo vidjeti što mi možemo poduzeti. Pa za mene je odgovor program strukturalnih reformi. Imali smo pismo koje smo dobili o strukturalnim reformama i htio bih čuti koja će to biti ulaganja i koja su to poboljšanja. Mislim da je to ključ da bismo riješili ovu situaciju koju imamo sa regijom o kojima govorimo. Važno je formirati tržište rada, evo to stoji u izvješću kolegice. Imamo tablice koje jasno pokazuju da su upravo, upravo reforma tržišta rada od ključne važnosti. Evo, Franc Francuska se sada bavi upravo time i nadamo se da će to dovesti do rasta u toj zemlji. Drugo, moramo dati prednost političkoj stvarnosti. I iz dokumenta proizlazi da je makroekonomski okvir od ključne važnosti za učinke i rezultate ulaganja. Kao što je rekla komisija, to znači da mora postojati snažnija veza sa europskim semestrom. Kako je pojasnila komisija, makroekonomska uvjetovanost je od ključne važnosti. Dakle, htio bih čuti objektivno od izvjestiteljice, dakle, kako stoje stvari. Često se vraćamo makroekonomskoj uvjetovanosti. Sve ovo, sva ova ulaganja bi trebali značiti i veće prihode u zainteresiranim regijama. I kao što je rekao i kolega Ruas, u dokumentu stoji da je važno koncentrirati se i na specijalizaciju radi rasta. To znači ulagati u, dakle, u kompetencije radnika, dakle, engleski skills i potom ulagati u infrastrukturu. Nakon 2020. se mora nastaviti sa sredstvima iz e, kohezijskog e, fonda i dobar dio sredstava se treba uložiti upravo u ove regije koje najviše kaskaju, naročito kada govorimo o prometnoj infrastrukturi. I za kraj, Moramo i sami sebe uvjeriti da je potrebno pojačati administrativne kapacitete. Prisjetimo se samo e, dodjele, da kako prolaze javni natječaj i tako dalje. I tu su regije najvažnije, rekao bih. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika GUE, kolega Papadimulis ima riječ. ja ena po... Hvala lijepo. Govorimo o jako važnoj temi. Dakle, regije sa niskom stopom rasta i regije sa niskim prihodima. Naravno da postoji potreba da se osnaže instrumenti koji su na raspolaganju Uniji. I sredstva Unije trebaju biti okrenuta upravo usmjerena upravo ka smanjenju razlika. Zahvalio bih zato e, kolegici Đufridi jer se to nalazi u srži njezinog izlaganja. Kolega koji je upravo govorio jednostavno mora priznati da sredstva iz EFSE trebaju biti iskorištena e, dakle za rast e, zapošljavanja upravo u regijama sa niskim prihodima, a ne da bi se tim sredstvima e, gradila infrastrukture za primjerice automobilske utrke u Nizozemskoj ili Njemačkoj. Trebamo sredstva iskoristiti tamo gdje za njima postoji potreba. Prema službenim podacima. Fondovi za istraživanje i inovaciju koji su na raspolaganju na europskoj razini, to je 78%, dakle njih e, je usmjereno na istok Europe, a 11% e, ide na jug Europe. E to znači da dolazi do povećavanja razlika. Dakle, sprečava se rast u ovim regijama koje bilježe nisku stopu rasta. Regije sa niske prihodima se uglavnom na jugu, dakle Grčka, Portugal, Španjolska, Italija. I dakle, mi poručujemo da bogate, da, da, da trošimo znatan eh, značajna sredstva, možda na neodgovarajući način, ali po meni to nije u duhu kohezijske politike i on, on se mora ojačati na brojnim razinama, naročito kada su u pitanju ove regije, mora se opravdati trošenje novca, novac mora biti utrošen tamo gdje će doista stvarati radna mjesta, ali da bismo to postignuli moramo imati jasna pravila, moramo nadzirati stvari, moramo raditi i na poboljšanju učinkovitosti administracije kako bi dakle ukupan sustav funkcionirao. Potom moramo vidjeti na koji način se definiraju ove regije o kojima govorimo. Primjerice, imamo otoke u Egejskom moru, dakle Rodos i Kos. To su značajni otoci u smislu razvoja turizma i tamo obilježimo nešto viši prihod nego li je prosječan prihod u zemlji, ali u istoj regiji, u istom području imamo otoke koji imaju daleko niži prihod po glavi stanovnika i tu je nepotrebna potpora. Jer u suprotnosti ovi zadnji otoci su dakle osuđeni na slab rast, na niske prihode. Dakle, po sustavu NAT2 te regije su tako okvalificirane. I e, mislim da zato kao odbor koji se bavi regionalnim politikama moramo zatražiti da se osnaže ulaganja i moramo staviti na raspolaganja potpore za to. za ove dvije kategorije o kojima sam sada govorio, tu je i EFSA, tu je i program Obzor 2020. Jer koliko to ne učinimo, ova lijepa priča će ostati samo među nama i oslabit ćemo djelovanje na regionalnoj razini. Još jedno hvala zastupnici Džufridi. Mislim da mogu reći da doista možemo surađivati sa svim kolegama kako bismo na koncu dobili dobro izvješće, kako bismo pomogli naši regijama koji su stvorili veću koheziju. Hvala lijepo. Hvala ti lijepa Dimitris. Riječ u ime kluba zastupnika zelenih ima naš kolega Bronis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Hvala lijepa. Dragi kolege, ja uistinu smatram da je ovo vrlo bitno pitanje za našu solidarnost unutar Evropske unije. A oblik i način na koji ćemo dogovoriti mi međusobno, kako ćemo poboljšati našu konkurentnost linearno, odredit će i budućnost Evropske unije. Postoje naime velike razlike između pojedinih regija i to recimo na području prihoda, što se tiče recimo njihovog BDP-a, velike su razlike, a zbog tih razlika dolazi i do jakih migracija unutar same Unije. Ljudi iseljavaju, kao što znamo. I ja osobno mislim da puno više stoji izgraditi nove infrastrukture u regijama u koje dolaze tako migranti unutar evropski o kojima govorimo, nego što bi to koštalo da se unaprijede i pomognu i razviju regije iz kojih oni bježe. Postoje 47 regija u Evropskoj uniji, 8 zemalja članica, koje koje su obilježene vrlo niskim prihodima i jednim niskim stupnjem razvoja ne smijemo zaboraviti osim toga da postoje i regije s druge strane koje se uz pomoć Evropske unije vrlo brzo razvijaju, a i mnoge koje su već dosegle visoku razinu. Prema tome tu trebamo zaista biti vrlo objektivni i ravnopravno podijeliti što imamo među, ove zaostalim, zaostalim regijama, što se napokon ističe u izvješću komisije. Prema tome, one regije koje se ne razvijaju tako brze, koje imaju veliki zaostatak, treba pomoći u smislu da razviju svoje administrativne kapacitete, upravne kapacitete. Vidite, planiranje raspoređivanja europskih sredstava i europskih poticaja mora ići vrlo sustavno i vrlo objektivno. Smatram da bi sve regije kao i zemlje članice se moralo individualno promatrati jer svaka ima svoje specifične izazove i okolnosti u kojima se nalazi. U dokumentu Europske komisije se i analiziraju upravo ti razlozi i tu se primjećuje da postoje posebni manjkovi u raznim područjima, ovisno o regiji, recimo od obrazovnih struktura i općeno obrazovnom području, velikih manjaka do recimo nekih drugih Prema tome mislim da bi trebali provesti i trebali tražiti od komisije da provede još jednu dublju analizu mogućih e, opasnosti, rizika koji nam prijete i mogućih e, učinaka. I zatim bi se takva jedna procjena mogućih učinaka trebala redovno ažurirati. Jer ne smijemo zaboraviti da se konkurentnost da konkurentnost i razvoj konkurentnosti ne ovisi samo o sredstvima koje će Evropska unija tim zemljama dati, nego i o pravnom sustavu i razvoju razvijenosti administrativnih kapaciteta, općenito postojanju tih kapaciteta u tim regijama ili zemljama. Zatim, ne smijemo zaboraviti da neke zemlje nisu još e, napisale svoju domaću zadaću ni odradile ono što su trebale, dok su druge to već odavno učinile. Dakle, i te zaostatke treba uzeti u obzir. Zatim, u dokumentu komisije postoje stvari koje se uopće nisu spominjale i u tom smislu ukazujem na izvješće Europskog parlamenta u kojem je to sve određeno. Primjerice, tu su puno bolje prikazane razlike u razvoju pojedinih regija unutar jedne države članice. Statistički podaci kojima sada raspolažemo odražavaju e, te razlike vrlo slabo ili uopće ne. Zbog toga, jer to je priroda statistike naravno. Prema tome pozivam Europsku komisiju da na to ne zaboravi Postoje dakle neke čak e, zemlje koje se ubrajaju kao i smatraju jednom regijom. Iako de facto to nije tako jer one su podijeljene i administrativno i na druge načine na regije. Hvala, gospođa Demato, FDD. Hvala kolegama. Hvala kolegama i hvala izvjestiteljice. o dokumentu koji je izrađen na osnovu dokumenta komisije. Dakle, 47 regija u 8 država članica imaju niske prihode ili nizak rast. Ove sa niskim rastom su sve, sa niskim prihodom su sve na istoku Europe, a ove sa niskim rastom su sve na jugu Europe. Komisija ovdje analizira gdje je problem i pokušava utvrditi rješenja kako bi pomogla razvoj regionalnih strategija uz pomoć europskih e, sredstava. Dakle, mi se slažemo s ovom dijagnozom. Tu je pet razloga za ovu situaciju. Gospodarsku krizu koja traje već e, deset godina i koja je donijela makroekonomsku neravnotežu, potom nisku stopu zapošljavanja, ali nisku Topu visokog obrazovanja naših građana. Stari sustavi, loše razvijeni sustavi istraživanja i inovacija te loš administrativni kapacitet. Potom emigracija naših mladih, mladih koji su školovani, te raseljavanje područja i demografski pad. I na koncu pad javnih i privatnih ulaganja rješenja mi se slažemo sa rješenjima koje se bave pametnom specijalizacijom, smanjivanjem e, jaza kada je riječ o infrastrukturi, mislim na neke regije gdje je potrebno dodatno poboljšati stvari, te valja također poraditi na atraktivnosti tih područja kako bi se tamo zadržao ljudski kapital. I sa ovim se svim slažem, ali potom se ponovno čini greška komisija traži bolju vezu između kohezijske politike i strukturalnih reformi i reformi tržišta rada, bolju vezu sa europskim semestrom. U ove tri godine smo desetak puta vodili ovu raspravu i nije mi jasno zašto se nakon farse sa sankcijama Španjolskoj i Portugalu treba nastavljati sa člankom 23 ili sličnim mehanizmima koji samo pogoršavaju situaciju. Kad dolazim iz jedne od ovdje spomenutih e, regija, dakle to je Pulja u Italiji, imamo čitavu jednu stranicu posvećenu upravo jugu Italije, to je stranica broj 18 u razdoblju između 2008. i 2014. Pad ulaganja u moju zemlju je bio 27%, to je smanjilo BDP za 4 boda, dakle minus 2 u odnosu na ostatak Italije, ukoliko želimo koristiti BDP kao važeći parametar. Jasno nam je da je tijekom zadnjih nekoliko godina Italija dobila desetke milijuna eura iz kohezijske politike i da se jedan dio ovog neuspjeha može pripisati i političkim vlastima na svim razinama, dakle lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, koja se pokazala neadekvatno da upravlja ovim sredstvima. Dakle, mi smo sada u parlamentu, govorimo o europskim pravilima, na europskoj razini su se uspostavile pravila o proračunskom deficitu koju donose negativne pojave. Dolazi do pada ulaganja, Zašto se zato ne pozabaviti bolje, dakle, sa stopom e, sufinanciranja od e, regionalnih vlasti, od nacionalnih vlasti, kako to bolje provesti na terenu? E, ona razina koja je najbliža građanima, dakle općine, one očekuju jedan pozitivan signal, a ne ukidanje sredstava na jugu Italije, ali u svim ovim regijama koje se ovdje spominju, postoji problem sa administrativnim kapacitetima, postoje problemi sa korupcijama, naročito u nekim krajevima i zato se želim, želimo da se i ovdje učine značajni koraci, želimo pojednostavljivanje, želimo da postoji funkcionalna nezavisnost između vlasti koje daju sredstva, koje koriste sredstva i koje provode reviziju mi ćemo na ovaj način dati svoj doprinos izvješću kolege Đufride. Merci beaucoup. Nous avons encore... Hvala lijepa. Još imamo otprilike osam govornika koji su se javili za riječ, a zatim ćemo saslušati e, komisiju i našu izvjestiteljicu. I toga vas molim da budete sažeti. Kolega Žulo. Euh, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nekoliko riječi kao prvo zahvalio bih izvjestiteljici na njenom radu. I mislim da je ovo izvješće komisije dobro izvješće, ako žalim zbog toga što se nigdje ne spominje položaj e, najudaljenijih regija Europske unije a mi znamo da te regije zbog e, situacije koje njima vlada zaslužuju da ih se spomene. E, mislim da ima nekoliko stvari koje su ovdje važne, među ostalima naravno u ovom izvješću. Kao prvo, mjesto koje se daje e, konceptu diferencijacije. Mislim da je to nešto važno, da bismo trebali napredovati što se tiče diferencijacije, zato što često spominjemo koliko je kohezijska politika složena a ta složenost sigurno e, jednim dijelom e, dolazi iz toga što imamo uniforman način razmišljanja, bilo da se radi o programima ili o regijama. I jedan važan aspekt ovog izvješća komisije je upravo taj što kaže da trebamo napredovati po pitanju diferencijacije među regijama, a ne među državama. Jer znamo da u državama možemo imati među državama imamo drugačije razlike nego među regijama. Primjerice, unutar Francuske same imamo velike razlike između primjerice regije Majot i, e, e, i Pariške aglomeracije. I stoga moramo e, na taj način pomišljati o budućnosti kohezijske politike. Zatim druga stvar koju sam htio spomenuti je to što često govorimo o čimbenicima koji utječu na kohezijsku politiku, a u izvješću Europske komisije vidimo da je nekoliko elemenata uzeto u obzir, primjerice dinamika, različite tendencije, ne iznose se tu samo statistički podaci i mislim da trebamo dakle, imati na umu i tu dimenziju. I zadnja stvar, u izvješću se kaže da je važno eh, unijeti u obzir i razlike unutar regija. Eto, to su one točke koje ja smatram da su za nas zanimljive da će nam biti od koristi kada raspravljamo o budućnosti europske politike. Hvala lijepa na ovom vrlo zanimljivom javljanju za riječ. Sada ima riječ e, naš kolega Bijenski. Hvala lijepa. Budući da su bugarske regije, očito spadaju one o kojima e, se najviše govori zapravo u izvješću komisije, onda bih nam želio nastaviti na bugarskom, bugarskom jeziku. Dakle, štovani kolege, postoji zapravo jedna, jedna pocijenjenost specifičnosti problema s kojima se suočavamo u istočnoj Europi, u regijama koje apsolutno zaostaju za zaostatak u razvoju. Jasno je da te regije da su te regije ostale bez industrije. Uglavnom je to devastirano što su već imali. Nekad u prošlosti su one imali velike strukture industrijske, velike kombinate, imali su vrlo aktivan izvoz, recimo u kemijskoj industriji, u strojogradnji, pa čak i u sektoru lake industrije kao i u prehrambenoj industriji. I to su bili dakle veliki kombinati, velika državna poduzeća koja su pružala tisuće radnih mjesta za ljude u toj regiji dotičnoj. Međutim, tijekom tranzicije gospodarskog iz političkog sustava koji je bio vrlo dubinska promjena, temeljita, kompletna, ta tranzicija, te su naravno regije doživjele veliki slom jer je nestalo bilo kakvo zapošljavanje industrije. Pa mislim da bi trebali posebnu pažnju posvetiti u tom kontekstu, onom dijelu teksta ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji o tom govori, to konkretno članak 147 i taj članak upravo govori o tome da se kohezijska politika treba fokusirati na to da riješi probleme regija u tranziciji, upravo takvih regija. Jer to implicira ujedno da su instrumenti i mjere koje mi možemo poduzeti ili koje se primjenjuju da te sve mjere treba uvijek uzeti u obzir specifičnost svake takve regije. Stoga mogu se samo pobuniti, uložiti prigovor na način na koji se to do sad radi i na pristup kako se recimo pomažu te regije i njima daju poticaj u razvoju, dakle makroekonomska kondicioniranost i sve ostalo što ide pod ruku s tim, a da bi kao one donijele na kraju neke do nove investicije u te regije. Međutim, nemam ja zapravo ništa protiv tih mjera, ali jednostavno nisu dovoljne jer e, treba se fokusirati na razvijanje politika koje bi stvorile nove industrije u tim regijama i uzimajući u obzir nove ekonomske razvoje jer ako to ne učinimo ponovno ćemo biti duboko razočarani. Povjerenik Oettinger je u svojoj prezentaciji e, prije ljetne stanke govorio na onom velikom forumu posvećenom koheziji i u tom svom govoru je naglasio Naime, on je e, sljedeće, on je pokušavao upravo objasniti, e, odgovoriti na pitanje gospođe Krel kamo odlazi novac, gdje nestaje u tim regijama, a ništa se vidno nije pomaknulo. Onda je on rekao, dakle, u tom svom govoru, da svaki euro kojeg mi investiramo, od njega 60 cent, euro centa se vraća u zapadne evropske države, među kojima prvenstveno Njemačku i u njihovu industriju se ponovno sljeva jer je to rezultat zapravo tog načina kako su projekti zamišljeni, kako se oni provode i kako de facto je to cijeli sistem zamišljen sa tim poticajima. I prema tome on govori o tome da i takvi način razvojnih programa i projekata zapravo samo povećava ovaj zastoj tih regija i njihovo zaostajanje. I zbog toga, mislim, ponavljam, da recimo ovo što je sada napisano u dokumentu komisije ne uzima dovoljno obzir specifičnost takve svake takve regije i još uvijek se isto događa da se od jednog eura 60 centi vraća u razvijene regije Zapadne Europe i tražim da se diferenciraju ti programi i da se to naravno i u tekstu uzme u obzir. Mislim da će nakon 2020. upravo biti imperativno da kohezijska politika nastavi biti jedna politika javnog investiranja investiranja. Investiranja kao rezultata jedne ciljane politike koja se fokusira na specifičnosti regija i kombinirana sa financijskim instrumentima iz e, epsu a ili iz privatne ruke, iz privatnih investicija. Mislimo da to treba promovirati i podupirati različitim dubinskim politikama. Inače, i tu mogu zaključiti, inače ćemo se suočiti sa još većom migracijom radne snage iz istoka u srednju i zapadnu Europu pogotovo, sa svim problemima koji će to popratiti. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Narimo, kolega potpredsjednik. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. Ne znam zašto mislim, zapravo, kad jedna regija pokaže veliki zastatak u razvoju, onda zato postoje mnogi razloze. A komisija je samo dio tih razloga opisala u svom dokumentu. Ja bih nešto doprinio ovom istraživanju samih uzroka, jer ako znamo uzroke, onda možemo eventualno i djelovati. Dakle, e, jedan od vodećih instituta za ta istraživanja danas u Europi je u svojoj studiji nedavno objavljenoj studije došlo do vrlo zanimljivih rezultata. One naime tvrde, to je institut iz Velike Britanije, i oni tvrde da se dakle zaostatak u razvoju može svesti i na to da je regija koju susjede su susjede isto zaostale u razvoju, slabije raste nego regije koje nisu takvima okružene. Oni žele time reći, dakle da različite regije koje su u susjedstvu zapravo stoje u konkurenciji. One su jedne druge konkuriraju. I ako recimo imamo one regije koje sve dobivaju poticaje, ali se tu moraju, nastaje nekako natjecanje među njima i onda će se pokazati i neki napredak. I sad se pitam da li je komisija to uopće uzela obzir u svom dokumentu. Zatim ima još jedan zaključak u tom institutu. Recimo tamo gdje imate visoko poticane klastere, E, tamo recimo gdje su postojali strukturno tehnički zaostaci, onda se moraju upravo ti tehnički, tehničke prepreke i strukturne prepreke ukinuti, a da bi mogli ti klasteri uopće profunkcionirati. Mislim da je to jako zgodno i vrlo jednostavno, ali bitno. I pitanje je da li komisija uopće nešto zna o toj studiji. I onda još nešto, jedan poticaj kolegice Jofridi, ja bi vam dostavio tu studiju i s njenim rezultatima kako biste to možda ugradili u svoje izvješće. Mene sad zanima da li oni imaju pravo, a ako su u pravu, koje bi onda konkretne instrumente trebali razviti, a da taj silni novac koji se investira u te regije, i to i preko strukturnih fondova također, pokažu još bolje rezultate. Hvala. Hvala vam lijepa, Lambert. Dank u wel. Even heel kort in aanvulling op, op de zaken zoals al gebracht zijn. Eigenlijk twee... Hvala lijepo, vrlo kratko. Dakle, nekoliko komentara kratkih. U ovoj raspravi govorili, kad govorimo dakle o politikama za ovo razdoblje, Dakle, te našim raspravama u našem visokom donu se pokazalo dosta sumnji u to da li treba i dalje investirati novce u regije koje ga troše i zapravo rasipaju i zapravo nemaju rezultata. I da li ne bi li trebalo preći na druge regije kod kojih se vidi neki napredak u njihovom konvergentnosti i njihovom približavanju stupnja razvoja ovim ostalima. Ali mislim da smo se i onda isto objedinili u tome da trebamo uvijek jednu po mjeri skromnu politiku za svaku individualnu regiju imati. Jer vidite, imamo posla s regijama koje su u stanju rast, ali kako to postići? Pa prema tome imam jednu sugestiju. Prvo, imamo programe za strukturne reforme ali treba i mi smo puno novaca kroz te strukturne programe bacili u te regije sa posebnim još dodatnim, dodatnim sredstvima za tehničku pomoć državama da se same pozabave svojim regijama. Ali mnoge zemlje su to i učinile, recimo Španjolska. Španjolska je jako puno dobila još dodatnih sredstava kako bi uz ove programe razvoja ciljene za regije i sama nešto učinila. Dobro, to su pozitivne motivacije i možda bi s tim trebali i kod drugih početi to poticati, da same države rasporede sredstva. A drugo, ne bili smo mogli izumiti neke realističnije instrumente koji se više dakle na e, primjerene ljudima na terenu, kako bi recimo onda mogli se i regije e, povezati sa drugim regijama, čak u ne samo jednom susjednom, nego recimo u tri regije da zajedno jedna od druge uče i da zajednički onda u jednom projektu sudjeluju i, raz, e, i, i, i dijele ta sredstva i investiraju ih dalje koja dobiju. To bi možda mogla biti jedna jako dobra nova evropska inicijativa. Recimo u Kini šta se događa. Tamo imate različite regije i gradove koji su uzajamno povezani jer se vidi ovaj grad njemu ide jako dobro, ova regija njoj baš i ne, ovom ide dobro, onom ne, onda njih povežu tako u miješanom stanju da jedni druge dižu. Ne znam kako je to komisija gledala, ali komisija uglavnom kaže da se ne radi ništa skoro dobrog unutar tog kohezijskog programa i da nam trebaju novi instrumenti, pa možda bi trebali ići na tu ideju da organiziramo trojke regija. Hvala lijepa, naš kolega Papadakis. Nije ovdje. A, tu ste. Hvala vam. Kao prvo bih htio reći da mislim da je ova tema i ovo izvješće sve usmjereno na rast, ali rast za koga? To se moramo zapitati. Za radnike, za narod ili za poduzeća i korporacije? Jer ako korporacija želi biti konkurentna, onda ne ostaje puno opca za regiju, niti za radnike, niti za druge. Radnička prava i prava naroda se s time ograničavaju. Zbog te činjenice da korporacije žele dobiti što više novca. Imali smo neke regije, Koska i druge koje su navedene kao regije sa dobrim primanjem u Grčkoj. Tamo je došlo do potresa u toj regiji Korsa. Treba se sjetiti isto i toga da je to otok sa velikim gospodarskim rastom. Barem je to ono što vi cijenite, vi gledate na razvoj na takav način. Zatim imamo i otok Rodos, to je još e, jedan primjer e, tog profita, veliki turi, jaki turizam, e, mnoga poduzeća koja puno zarađuju, ali 2013. godine je tamo došlo do velikih poplava i nastala velika šteta. To navodim zbog toga što to uklanjanje šteta nakon poplava ili potresa nije glavni prioritet e, velikih korporacija koji razmišljaju samo o profitu, niti političara koji stoje iza njih. I stoga mislim da takav način utrke za profitom nas neće dovesti nikamo. Vidimo da imamo veliki jaz među interesima također. Govori se ovdje o manjkavoj fleksibilnosti zbog toga što postoje kolektivni ugovori. Pa što to znači? Zar u budućnosti ne bi trebali više imati kolektivnih ugovora? samo zato da stvorimo privlačne uvjete za poduzeća. Mislim, to su sve stvari o kojima trebamo razmišljati. Dakle, koja je linija Europske unije? Pomislimo sada i na Francusku gdje se kolektivni ugovori krše, gdje dolaze do masovnih otpuštanja sve te stvari koje tamošnja vlada sada pokušava napraviti. To sve moramo sporavati i moramo se pobrinuti za to da se radnici mogu založiti za svoja prava, a ne samo se zalagati za prava korporacije. Hvala, izvoli Žozef. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. U ovom kontekstu gospodarske krize koja vlada već nekoliko godina i znamo i za regije koje zaostaju i mislim da pravo pitanje koje se trebamo postaviti i to smo i napravili kolege je pitanje koji su uzroci toga. To mogu biti strukturni uzroci, ali može i uzroci vezani uz e, gospodarstvo. Recimo San Martin, to je najudaljenija regija Europske unije, mi e, pružamo podršku toj regiji, ali eto, u roku od jednog dana, u jednoj noći može doći do toga da se svi naši napori sruše. Mislim da trebamo uzeti u obzir e, tu realnost. Mi znamo da postoje navedene regije koje imaju strukturne deficite, koje e, zbog klimatskih promjena ili drugih razloga zaostaju i to je nešto na što ne bismo trebali ovdje zaboraviti. A mislim da Europska komisija u svom izvješću to ne, o tome ne govori. Ovo izvješće sada je dosta bogato što se toga tiče zato što govori i o, o tome kako će tu iskoristiti kojesku politiku za regije sa slabim primanjima. Primjerice što se tiče interkonektivnosti, što se tiče toga da se pojača eh, administrativna infrastruktura ili da se eh, izradi gospodarstvo koje je pogodnije za poduzetništvo. Sve je to lijepo, ali mislim da su to opet samo neke puste želje. Naime, mi bi trebali konkretno kao odbor razmisliti o tome što možemo ponuditi tim regijama kao rješenja, rješenja koja će biti za njih više zadovoljavajuća i koja će im e, omogućiti da konkretno rade, da te regije koje su u poteškoćama riješimo tih problema. To je barem ono što bih ja htio vidjeti i u tom smislu želim čestitati gospođi svesiteljici koja je spomenula nekoliko takvih rješenja i nadam se da ćemo dobro moći se zajedno surađivati zajedno s komisijom kako bi e, napredovali po pitanju ovog dosija. Hvala lijepa, kolega Etman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, króciutko. Chciałbym powiedzieć, że... Hvala vam, gospodine predsjedavajući, bit ću vrlo kratak. Što meće sljedeće. sam kolege i kolegice i e, sam rozmyślał o nečemu. Naime, svatko ima pravo i iz svakog javljanja za riječ možemo izvući eh, pokoji aspekt koji je vrlo važan za ovu cjelokupnu raspravu, za analizu tih eh, regija sa zaostatkom u razvoju. Ali mislim da je ključna riječ se spomenula u javnoj zreči gospodina Miltenberga u zadnjoj rečenici koju je rekao, a to je to da prije svega trebamo imati na umu regionalna i lokalna tijela vlasti i, na, eh, samo razmišljati o njihovoj odgovornosti. Mislim da je to ključ za uspjeh eh, po pitanju razvoja regija koje, koje zaostaju. Često je situacija sljedeća. Često središnja vlada, Europska komisija govore lokalnim regionalnim vlasti što da naprave, kakve odluke da donesu, svi znaju sve bolje od njih i to dovede onda do toga da im se nametne određen model sa operativnim programom. To se nametne posebice tim regijama koje zaostaju i zatim onda imamo samo jedan model razvoja u svim regijama i u svim europskim državama to onda dovede do toga da e, neko mora provoditi odluke u koje nije uvjeren. Onda zatim imamo kontrole, imamo revizije s kojima se provjerava jesu li ti programi provedeni kako se to očekuje. Ja mislim da bismo trebali imati više povjerenja u lokalne i regionalne tijela vlasti. Ona su ta koja bi trebala preuzeti odgovornost za razvoj regija. Naravno, da bismo im trebali ukazati povjerenje što se tiče provedbe odluka. Kolega Žano je to već spomenuo. Postoje i velike razlike unutar svake države. One su vrlo značajne. Recimo, Pariška regija ima potpuno drugačiji model razvoja od neke regije na jugu Francuske ili u nekom drugom kraju Francuske. U Poljskoj je situacija slična, u mojoj državi potreban je potpuno drugačiji razvojni e, plan, ovisno o tome u kojem dijelu Poljske e, živite. E, primjerice razlika između zapadnog i istočnog dijela Poljske. Dakle, moj zaključak je da više povjerenja i više odgovornosti predamo lokalnim i regionalnim tijelima vlasti. I onda se trebamo osloniti na odluke koje ona donose, jer često, ponavljam, unutar kohezijske politike prisiljavamo ta tijela vas i da provedu određene odluke s naše razine. Hvala lijepa. Imamo zadovoljstvo što je s nama tu gospodin More Rožalan iz Europske komisije, iz glavne uprave. Više puta je spomenuta Europska komisija, sada ću vam dati mogućnost da odgovorite e, koliko god bolje možete na pitanje ono što ste rekli vezano uz e, izvješće Europske komisije i e, izvješće naše kolegice. Izvolite. Thank you very much, Mr. President. Um... Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Bit ću što kraći. Uzet ću obzir temu kojom se bavimo. Kao prvo želim naglasiti da Europska komisija priznaje da je ova rasprava često osjetljiva i mi smo pokušali pažljivo i e, bez strastvi na jedan jasan način izraziti naša razmišljanja, ali sudobno ne bismo htjeli e, se libiti voditi i izazovne rasprave. To se tiče kohezijske politike, ali isto tako općenito i gospodarskog razvoja. Niz zastupnika je spomenulo nekoliko točaka iz našeg izvješća, primjerice važne razlike između regija, između istoka i zapada, to je nešto što smo u izvješću pokrili i možda se isplati naglasiti također da smo e, vrlo pažljivo odabrali pragove u izvješću. E, zapisao sam si komentar vezano uz regije, to je nekoliko zastupnika spomenulo, tu imamo posebnu komunikaciju koju pripremamo e, baš za njih. Također bih htio reći da se odvija mnogo zanimljivog rada trenutno e, po pitanju regija koje zaostaju, primjerice na području istočne Slovačke zbog statističke situacije e, e, istočnog dijela Slovačke. E, to nismo mogli pokriti u ovom izvješću, ali dosta toga se radi unutar Slovačke, sama Slovačka vlada radi na tome i stoga treba reći da i neki drugi dionici isto se bave sličnim radom. Ono što jasno proizlazi iz izvješća je to da izazovi s kojima su te regije suočene su šire od samog e, opsega kohezijske politike i zbog toga trebamo vidjeti koji su svi to čimbenici koji utječu na ekonomski razvoj e, regija, e, uključujući makroekonomske čimbenike, uključujući strukturne reforme koje se provode i koliko vlada može imati učinka na kvalitetu ulaganja. Po mom mišljenju ulagačka politika može kao ko što stoje u našem izveću, polučiti rezultate samo ako se odvija u jednom okruženju koje je pogodno za e, gospodarski rast i ulaganja. Ja bih također rekao i to, i u tom smislu se slažem sa nizom kolonika jest da ova saznanja ukazuju na to da ne možemo imati politiku koja jedi za sve na jednak način, niti na europskoj razini, niti na nacionalnoj razini. jedan zastupnik je naglasio, to sam se zapisao, da e, kad, kad čak i ispod regionalne razine može biti velikih razlika. To je jedan od elemenata e, kojeg smo uzeli u obzir prije svega u okviru pilot projekata, e, tu smo surađivali s Poljskom, tu smo se bavili razinom općina i gradova kako bi vidjeli koji su to e, recimo više strukturni elementi e, po kojima se općina razlikuje od neke druge općine. Mi vidimo da kada da trošiti novac na pravu regiju i na pravi način možda nije dovoljno da se dugoročno zajamči stvaranje gospodarskog rasta i radnih mjesta i zbog toga mislimo da je važno da postoje potrebni preduvjeti za to da se riješe ona konstantna uska grla koja postoje i da nađemo rješenje za situaciju po upravljanja u nekim regijama. U listopadu ćemo predstaviti najnoviju verziju e, pokazatelja kakvoće će regionalnog upravljanja. To je nešto što je usko povezano s ovom temom. Možda da se osvrnem na dva specifična pitanja koja su nam postavljena. Jedno pitanje vezano je uz izvješće o e, tusove mozgova, o regijama koje zaostaju i njihov odnos sa susjednim regijama. Mi smo vidjeli to izvješće i razmotrili smo ga kada smo raspravljali u regijama koje zaostaju, ali moram reći da nismo istog mišljenja e, kada se radi o tome kako, kako su se koristile pozadinske statističke brojke i kako su one korištene u izračunima. Ali moram reći da se e, jako mnogo podataka koristilo iz područja razdoblja 1997. do 2007. godine, a mi smatramo da je došlo do dosta promjena nakon tog razdoblja i da stoga to izvješće možda nije toliko aktualno koliko naše izvješće o regijama koje zaostaju. Zadnja stvar koju sam htio spomenuti je ono što je rekao gospodin Van Nistelroj vezano uz e, suradnju. Mi se u potpunosti s time slažemo i doista trenutno imamo nekoliko dobrih primjera, primjerice u Nizozemskoj i u Rumunskoj imamo nekoliko vrlo zanimljivih primjera regionalne suradnje, ali mi moramo olakšati e, to da regije mogu surađivati jedna s drugom i da razmijenju svoja E, stručna iskustva gdje god je to potrebno i s time ćemo se baviti u budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Sada ćemo dati riječ izvjestiteljici, ali samo kratko da i ja kažem što mislim o ovoj temi. Kao prvo želim vam reći da je ova rasprava koju smo upravo vodili bila vrlo bogata rasprava koja je pokrila sva ona pitanja e, koju, koja mi imamo po pitanju kohezijske politike. Kao drugo, vidjeli smo da postoje razlike eh, u, u oprečnim vizijama, ali i da mi svi želimo da se ostvari cilj kohezijske politike i eh, taj cilj razvoja. Podsjećam našu kolegicu izvjestiteljicu da kriteriji i sama stopa gospodarskog rasta nisu cilj. I još uvijek ne postoji jasna korelacija između stope gospodarskog rasta i e, razine razvoja. A cilj je razvoj i stvaranje radnih mjesta. Ja dolazim iz jedne regije, La Reunion, gdje smo imali krizu u 2008. godini, a stopa gospodarskog rasta je tada bila otprilike 6%. A unatoč tome, ta je država, bila država koja je jako zaostala po pitanju razvoja sa polovicom stanovništva eh, ispod praga siromaštva. A zatim, imamo i tu jednu točku oko koje se svi slažemo, a to je da danas više u europskim politikama, bilo da se radi o kohezijskoj politici ili o drugim politikama, ne možemo imati e, jedno rješenje za sve za e, toliko različita pitanja. Mislim da je važno imati na umu e, sve specifičnosti u svim regijama, ne samo uzgledačno u najudaljenim regijama, već u svim regijama i da je to bolje od jedne jedinstvene strategije za regionalnu politiku. I na kraju, Konstanc Krell je spomenula to, mi ne inzistiramo dovoljno na preduvjetima za to kako bi e, europske politike dobro profunkcionirale. Jer često s našim politikama dolazimo na područja koja nisu jako pogodna za ostvarenje ciljeva koje smo si zadali. Evo dajem riječ kolegici Đufridi da odgovori na sve primjedbe i sva pitanja. Izvolite. Grazie Presidente, io sarò brevissima Hvala, bit ću jako kratka. slažem se samim što ste upravo rekli. Pravi ključ uspjeha onoga što želimo poduzeti kako bismo došli do realističnog i konkretnog e, pristupa jednostavno mora voditi računa o velikim razlikama koje postoje unutar teritorija. I na tome se treba osnovati kohezijska politika. Kolegica Krell, a nje nema više, nažalost, u sali. Ona je rekla jednu dobru stvar, moramo voditi računa i računati na politiku koja treba dati rješenja i koja treba odgovoriti na pitanja koja proizlaze iz trenutne situacije. Imamo regije, to su oni koje ste već spomenuli, koje su uglavnom na jugu Europe i koje bez obzira na politike koje provodimo ne mogu se jednostavno evo, izdići iz situacije u kojoj se nalaze. Ključ da se to promijeni dakle to sam rekla u svojim uvodnim riječima, bi mogla biti dakle bolja povezanost sa ovim teritorijama, sa ovim regijama. Komisija također dovodi u vezu lokalne, lokalne politike i nacionalne strategije. Mogu bi evo reći dat primjer iz svoje zemlje, iz Italije. Tijekom vremena smo razvili praksu, dakle razvili smo E, svoje takozvane paktove, sporazume za razvoj juga i to sada evo daje značajan doprinos e, u izlasku tih e, regija iz jedne krizne situacije, dakle, koja je bila karakteristika upravo tih područja. I to bi se možda moglo primijeniti na ove regije koje kaskaju u razvoju. To bi trebalo ući u naše svakodnevne e, politike. Ne možemo dati jednoobrazni odgovor na ovako različite potrebe. Mislim da je to naš cilj, a iz ove današnje izuzetno zanimljive rasprave smo mogli vidjeti zanimljive prijedloge kako bismo ovo izvješće učinili što je moguće više učinkovitim. Vidim da pred nama predstoji još puno posla, ali evo dijelimo, dijelimo zajedničke ciljeve i bit ćemo jako učinkoviti. Merci beaucoup. Je dois ajouter que notre commission... Hvala vam. Moram dodati da se naš odbor složio s odborom Agri da se iskoristi e, postupak iz članka 53. iz našeg e, poslovnika i da gospođa Dancela, koja danas nije ovdje, ima pravo sudjelovati e, na svim našim sastancima vezanim uz ovu temu. Hvala lijepa kolegici Džufridi. i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće našeg kolege, potpredsjednika Andreja Kocelina, o provedbi makroregionalnih strategija Europske unije. Izvoli, dajem ti odmah riječ. Sì, sarò breve perché eh, abbiamo... Hvala, evo, bit ću kratak. Evo, na prethodnoj točki smo na, na široko raspravljali. Zato bih vam dao jednu naznaku onoga što se krije u izradi ovog e, izvješća. Dakle, ovdje ne opisujemo situaciju sa makroregijama, niti čak e, posebne mjere koje se provode u nekima od njih, već je namjera izraditi Namjera je dakle dati preglede stabilnih politika za budućnost e, razvoja ovih makroregija, dakle sve se, da se, će se temeljiti na kohezijskoj politici o kojoj ćemo odlučivati tijekom idućih mjeseci. Dakle, nećemo opisivati što se događa i govoriti o pojedinačnim iskustvima. Zato bih predložio kolegama da se pozabavimo sa tri čvora koja proizlaze iz e, razvoja ovih e, regija unatrag nekoliko godina. una base più, eh, più equilibrata di go... Dakle, pokušajmo pronaći bolju osnovu upravljanja koja proizlazi iz ovih iskustava. Kako možemo razviti dobru, dobru praksu iz prethodno stečenih iskustava. Kao što znate, imamo s jedne strane zalaganje država i lokalnih eh, zajednica koje djeluju u europskom prostoru, potom imamo iskustva koje uključuju države i regije i lokalne vlasti koje su izvan europske dimenzije. I tu možemo pronaći jedan zajednički nazivnik eh, koja može dati naznaku ovog zajedničkog upravljanja. Tu bismo možda mogli Um, eksperimentirati sa novim uh, vrstama upravljanja. Potom sudjelovanje država članica bilo izravno, uh, bilo putem financijskih uh, sredstava, dakle mogućnost davanja izravnog, izravnih potpora ovim realitetima. Potom treća točka okvir za ulaganja u makroregije. Dakle, što je to nešto dodatno što možemo ovdje izraditi iz ovog desetogodišnjeg iskustva, osim kohezijske politike, što to još možemo aktivirati u smislu javnih ulaganja ili platformi koje će privući privatna ulaganja možemo razviti jedan niz e, instrumenata uz pomoć koju ćemo provesti i ojačati ovu politiku koja je, bez obzira na različita mišljenja, imala pozitivne učinke na ove teritorije. To nam je omogućilo da se pozabavimo sa osjetljivim pitanjima. Ja ću sa velikim zanimanjem saslušati vaše intervencije i prihvatit ću amandmane koji budu išli u tom pravcu. Naravno, koliko se slažete da izradimo izvješće koje će nam omogućiti da napravimo korak unaprijed, korak dalje od onoga što nam je predstavila Europska komisija. To bi moglo dati značajan doprinos i razvoju budućih politika kada govorimo o europskim makroregijama. Hvala lijepa. Ne znam jesi li podsjetio na to, ali tvoje izvješće nastavno izvješće na e, nedavno izvješće Europske komisije o makroregionalnim strategijama. To je iznimno važno izvješće zato što tu imamo 19 država članica i 8 trećih država koje su obuhvaćene tim makroregionalnim strategijama. Dakle, ovo pitanje je za naš odbor jako važno pitanje i mislim da u tom smislu imamo doista pravo. Sada ću dati riječ da Musljenija, a zatim svim onima koji se žele javiti za riječ u okviru rasprave. Frank Bogović e, je govornik u ime EPP-a, njega nema, pa onda umjesto njega Lambert. Kao što ste sami rekli, Bogović je u Talinu na sastanku predsjedništva EPP-a i on će raditi na ovom dokumentu. On dolazi iz Jadranske makroregije, zainteresiran je za njezin razvoj. Dakle, razvoj makroregije započeo tamo još e, na Baltiku. Svi znamo priču. I sad, je li čaša polupuna ili poru, poluprazna? Pogledajte što se dogodilo u regiji Baltika. Baltik e, je zagađen, to je povezano i sa Rusijom. Ovaj instrument pomaže suradnju na više razina kada pogledate situaciju na Jadranskom moru i tako dalje, to pomaže. Pa pogledajte Alpe. Gospođa Breso je radila na tim pitanjima. Razvija se integrirana politika i na selu. Te politike su među povezane. Ali ta politika ne bi trebala ometati djelovanje na europskoj razini. Imamo situaciju da se onda brani e, razvoj politika za makroregije koje potom stavljaju u drugi plan, dakle ove klasične regije. Imamo pristup na više razina, pristup koji obuhvaća tri, takozvana tri ne. Imamo programe kojima se mijenjaju stvari u regijama, ali to ne smije biti disruptivna politika, već treba biti komplementarna. Imam nekoliko komentara. Strategija ulaganja tu imamo neke nedostatke. imamo ove neke nove igrače, primjerice fond EFSI. Jako je teško da se tu ostvare konkretni projekti na razini makroregija, ali ja mislim da je to ipak moguće postići. Pogledajte Baltičko more, što se tamo postignulo, i na tome bi se trebali bazirati. Dakle, ne samo kohezijski fondovi i drugi fondovi, već i novi financijski instrumenti. Gospođa Mihajlova je također u ovom odboru spominjala teritorijalnu suradnju. Pa to je upravo to. Tu možemo evo očekivati i sedmo izvješće koje će se baviti tim pitanjem. Vidjet ćemo ga u listopadu. Ono će biti od ključne važnosti za iduće razdoblje. Kako dakle priči kohezijskom, dakle teritorijalnom razvoju kohezijskoj politici. Mislim da je dobro da će se taj, da se to izvješće, da se ovo izvješće izradi prije nego što glasamo o ovom sedmom izvješću. Važno je preuzeti političke obaveze u smislu vlasništva, poboljšati suradnju, koordinaciju u ovim e, područjima, pojačati administrativne kapacitete. I također možda možemo poraditi na odgovarajućim pokazateljima. konačno, moja posljednja primjeta dakle ne više makroregija, nego dublje makroregije. Ja sam iz Nizozemske, smatram da nije potrebno činiti više nego što već imamo, nego produbiti ovo što već imamo i mislim da je zato došao pravi trenutak. Hvala ti, Lambert u ime kluba ECR. E, izvolite. Hvala lijepo. Ja govorim u ime kolege. Zahvalio bih e, izvjestitelju na ovom izvješću. Prepoznajem ulogu strategija o makroregijama. Poboljšane su gospodarske prilike na području makroregija. Riječ je o integriranom okviru. koji bi se mogao koristiti za suradnju lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti vidimo koji su rezultati ovih strategija, ali tu su neki izazovi. Trebamo razmišljati o učinkovitosti financijskih sustava, te bi dosad postignuto moglo biti vrsna smjernica u razvoju novih makroregionalnih strategija. Imamo i nove članice Europske unije koje bi također mogle imati koristi od ovakvih strategija. Moj kolega više puta tražio e, makroregionalnu strategiju za Karpate. Nažalost, ta strategija još nije razvijena. ja ću e, podnijeti amandmane na ovo izvješće. Hvala lijepa. Hvala. Našeg izvjestitelja u sjeni nema, te ću ja govoriti u njegovo ime. To je gospodin Jakovčić. On pozdravlja on pozdravlja dakle stvaranje makroregionalnih strategija, međutim vidi neke probleme u provedbi, naročito u području Jadransko-Jonske regije i zato smatra da je ovaj dokument jako važan. Izvjestitelj također naglašava da je potrebno dobiti detaljnu analizu učinkovitosti prekograničnih programa. Naročito kada govorimo o teritorijalnoj suradnji, davanju financijskih sredstava, imamo dodatna financijska sredstva, novac postoji, ali nedostaju strategije. I zato se slažem sa izvjestiteljem da je potrebno dobiti analizu od komisije kako bi se ocijenio stupanj provedbe strategija. Rezultati bi trebali biti bolji. Ovo je izvješće nastavak onoga što se napravilo u prošlosti ovdje u parlamentu i koncentrira se na izvršenje i na rezultate koje postišemo financiranjem. Hvala lijepo. Ima riječ mi naš potpredsjednik, Papademulis. Hvala lijepo. Ja bih eh, zahvalio kolegi Kocolinu na dobro obavljenom poslu, evo do Ovo je dobra osnova za zajednički rad. Jer se ono što je danas rečeno predstavlja dobru osnovu za buduću suradnju među zastupnicima na ovom dosjeu regije su jedan koristan instrument. I koliko želimo nastaviti s njihovim razvojem i polučiti još i veći uspjeh, onda mora doći do razmjene informacija i do dobre suradnje. To su već istaknuli drugi kolege. Na području Baltičkog mora su puno napredniji, postavili su sjajne rezultate i moramo vidjeti kako primjerice u Jadransko-Jonskoj regiji, regiji koja me najviše zanima, kako dakle iskoristiti to njihovo dobro iskustvo i kako ga primijeniti. Zato je važno za ovakve europske strategije, da iskoriste ova prethodna iskustva koja su pozitivna. Ali dobro izvući pouku iz nečijih tuđih iskustava i onda formulirati prijedlog, dakle prijedlog e, za upravljanje ovom strategijom koji će se temeljiti na više suradnje, dakle tko što treba raditi na lokalnoj, regionalnoj, europskoj razini, kako suračivati da bi se postignula bolja operativna učinkovitost i da bi se postignuli opipljivi rezultati. Tu imamo dvije, više mogućih eh, prednosti i zato moramo inzistirati i nastaviti sa eh, provedbom makro, eh, makroregionalnih strategija. Moramo imati takvu vrstu financiranja da obuhvati dakle ona financijska sredstva koja regija sama ne bi mogla prikupiti, primjerice u slučaju regije za koju sam ja zainteresiran, dakle Jadransko-Jonska regija, kako ulagati u infrastrukturu, primjerice pomorsku infrastrukturu, to povezati sa turizmom, ribarstvom, a na, dakle, korist svih. Ova strategija se tiče ne samo država članica, već i država koje nisu u Europskoj uniji, ali koje imaju interes da surađuju sa Europskom unijom. To je primjerice tako u slučaju evo, Jadransko-Jonske regije. Imamo i zemlje kandidate koje se nalaze na Jadranu, ali evo, još nisu punopravne članice. I u interesu je Unije razviti ovu strategiju da bi se ojačale veze sa tim zemljama. Na taj način možemo pokazati da putem ove strategije nudimo e, mogućnost e, poboljšanja odnosa s ovim zemljama i mogućnost pozitivnog utjecaja na život njihovih građana. Dakle, u ime kluba GUE. Ja ću dati svoj doprinos e, kolegi Kocolinu u fazi izrade amandmana kako bismo dobili izvješće koje će podržati što je moguće veći broj zastupnika koje će se temeljiti dakle, na razmjeni iskustava, na dobroj praksi kako bismo ostvarili ove strategije. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Ime kluba Zelenih. tu nije prisutna seni u Roza D'Amato. Hvala. Hvala izvjestitelju na ovom važnom izvješću. Prije godinu dana smo izrađivali e, dokument o Jadransko-Jonskoj e, regiji. Drago mi je da su i onda u ovo izvješće uključeni neki njezini elementi. Prije svega su tu elementi koji se tiču migracijske krize, koji su veliki izazov za ovu regiju. Međutim, želim naglasiti neke stvari vezane uz provedbu svih makroregionalnih strategija, kao i neke pojedinosti određenih teritorija. Potreban je pristup koji se temelji na teritoriju. Moraju se objediniti resursi pojedinih makroregija i to slučaj po slučaj. Važno je da postoji zahtjev za globalnim evropskim pristupom kada govorimo o migracijama. Mislim da se po tom pitanju uglavnom slažemo, ali to valja popratiti radikalnom promjenom politika azila i to kroz dimenziju solidarnosti i razvoju globalne strategije suradnje sa trećim zemljama. Također je važno zaštititi plavo gospodarstvo, on je jedno, to je jedno od rješenja na gospodarsku krizu, zato što ukoliko ju na odgovarajući način podržimo i ukoliko povedemo računa o potrebi specijalizacija u različitim sektorima, može dovesti do stvaranja novih radnih mjesta, mislim prije svega na nova radna mjesta za e, žene i mlade na otocima. Potrebno je poboljšati infrastrukturnu mrežu, razviti pravu intermodalnost koja će biti ekološki održiva, a sve kako bi se e, dobila i veća kohezija među zemljama koje sudjeluju u inicijativi osim toga, u svim makroregijama treba e, vidjeti koji je potencijal obnovljivih izvora energije koje su do danas nisu na dovoljan način iskorištene. Strategije se trebaju provoditi putem čega? Putem mobilizacije financijskih sredstava, evropskih, ali i nacionalnih imamo Europski fond za strateške investicije i su i e, sredstva za predpristupnu pomoć i to u trenutnom financijskom e, programskom razdoblju. Imamo čitav niz instrumenata, ali i druge sredstva koje možemo povući iz programa LIFE, Obzor 2020. i tako dalje. Tu je to pak i program COSME za turizam. Što se tiče administracije, tu imam nekoliko prioriteta. Potreba da se usklade svi nacionalni i regionalni operativni programi uključenih e, zemalja. To trenutno nije slučaj. Potom potreba da se u procesu odlučivanja uključe lokalne zajednice i dionici, mislim prije svega na općine, a kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje tu je također potrebno raditi na pametnom održivom razvoju. Hvala. Merci beaucoup, notre collègue. Hvala. Kolega Howard. Um, thank you, uh, chair. Hvala lijepa. E, hvala gospodinu Kocolinu na njegovom izvješću. Razvoj mreža na različitim razinama u Evropskoj uniji manje, da kažemo, formalnom izdanju te strukture mogu biti jako, jako vrijedne i mogu zapravo pokrenuti inicijative zna prema vrhu. Dakle, s terena prema vrhu. I osim toga može pomoći da različite zajednice i zajedničke inicijative počnu E, učiti, dakle pomognu da se razmjenjuju iskustva među različitim jedinicama, regijama i da zajednički više nauče. Prema tome to je zapravo najidealnija solucija gdje nemamo makro razine, nego idemo na teren. Naravno, to je različito kako se događa u pojedinoj regiji. I i to vrlo često osvjetljuje onu situaciju koja se događa recimo i općano preduvjerenja koja postoje u, među stanovništvom. Recimo u mom kraju iz kojeg dolazim ljudi isto tako znaju premalo o evropskim inicijativama i zapravo programi kad stižu koji su financirani se negdje iznad njih odvijaju. Na ovaj način bi ih više uključili. A sad još nešto da se nadovežu na ono što je kolega iz Nizozemske rekla. Naravno, te makrostrategije jesu važne između Evropske unije i država koje nisu članice Evropske unije. Ali dok je moj kolega, mislim, točno rekao da su to sjajne razine suradnje koje postoje između zemalja koje, recimo, sve graniče koje se nalaze na Sjevernom moru, za sada. Ja ipak mislim da će se u budućnosti neke barijere tu nastati. Jer vidite, mi nećemo nužno biti više članica Evropske unije kao Velika Britanija. Prema tome, mi ćemo treća zemlja. I mislim, zadnja stvar koju sam ja ikad želio reći je da ćemo mi biti izvan Evropske unije, ali Može, to će se vjerojatno dogoditi. A ako bi, ako govorim opće bilo kakvo vizionarstvo, onda je recimo ako kad bi Velika Britanija imala više vizionarstva sebi, ona bi puno više govorila o toj bolje suradnje na Sjevernom moru. I to ne samo o svojim, nego to bi trebala i Irska, će neće biti jedna i druga. Irska pogotovo vrlo izolirana. Dakle, mislimo da u budućnosti moramo omogućiti bolju suradnju između onih koji se osjećaju pravim evropljanima, moramo osigurati da se to nastavi. Sada bi mogli otvoriti jednu potpuno različitu raspravu o ovom javljanju za riječ naše kolege. S nama je glavna uprava Regio, Jean-Pierre Alkin je tu s nama. Europska komisija je vrlo nedavno izradila izvješće o makroregionalnim strategijama i predajem vam sada riječ. Euh, merci, monsieur le président. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htio zahvaliti izvjestitelju na odličnom izvješću kojeg je predstavio, a također smo sa velikom pažnjom saslušali sva javljena za riječ e, izvjestaju u sjeni u okviru ove rasprave. Htio bih vam dati nekoliko korisnih informacija s kojima ću odgovoriti na e, neke od primjedbi parlamentarnih zastupnika. Kao prvo, htio bih podsjetiti da da, makroregionalne strategije su e, jedna relativna novost što se tiče suradnje između regija. Iz 2009. godine imamo za Baltik strategiju, Alpski prostor, i jonska regija su najnovije makroregionalne strategije i stoga je jasno da je još e, provedba tih strategija na samom početku. Da podsjetim, za Jadansko-Jonsku regiju smo tek sada završili postupak odabira prvih projekata s kojima ćemo provoditi makroregionalnu strategiju za Jadansko-Jonsku regiju ali 16. prosinca smo predstavili izvješće Europske komisije Vijeću i parlamentu i uz to, mislim da smo i u veljači, predstavili radni dokument, dakle dodatni dokument, e, gdje smo već predstavili neke kvantitativne informacije o e, provedbi makroekonomskih strategija. I e, tu možemo vidjeti kako će se s kojim intenzitetom mobilizirati e, europska sredstva, dakle izvan okvira sam same transnacionalne suradnje. Evo, za Baltik, e, za strategiju koja je najviše napredovala nekoliko brojki, imamo 90 programa za strukturne fondove, e, na 60 programa su nam već odgovorili, u 50 programa već vidimo da će se aktivno koristiti u toj strategiji, a 34 programa su u fazi kvantifikacije proračunskih sredstva e, s Europske unije i imamo 3,2 milijardi eura sredstava za to. Uzmeći obzir da smo tek na početku provedbe mm, višegodišnjeg financijskog okvira za ovo razdoblje, vidimo da je to vrlo važan uspjeh i da je to samo jedan mali dio programa koji su obuhvaćeni ovim strategijama. Stoga vam želim s time reći da postoje vrlo hrabrujući signali vezno s provedbom makroregionalne strategija, iako naravno e, je pitanje usklađivanja tih strategija sa sredstvima iz kohezijske politike koje se daju izravno državama članicama, nešto što mm, još u tijeku i tu smo stavili naglasak na to i u izvješću Europske komisije. I dalje nastavljamo s radom što se tiče izvješćivanja o provedbi makroregionalnih strategija. To je nešto što naravno imamo kao obvezu prema proračunskim tijelima, ali imamo isto tako i tu obvezu da dakle, proučimo naše strategije i da izvedemo neke zaključke iz njih. Tri točke koje ste i vi također naglasili u vašem izvješću i o kojem se raspravljalo o upravljanju, o sudjelovanju država članica i o ulaganjima, posebice kako je to povezano sa drugim europskim politikama. Možda da krenemo od ove treće točke, to je dakle povezano sa drugim politikama. Tu se polazi od načela da e, makroregionalne strategije često e, su već od samog početka povezane sa nekim zabrinutostima koje nadilaze korisku politiku. Primjerice kod Baltika je okolično pitanje e, bilo u samoj srži strategije za Baltik i vidimo da se tu polučuju već neki rezultati. Dakle, želim reći da postoji ta jedna transversalna dimenzija tih strategija. To je važno. Imamo i preporuku da u budućnosti jasnije upišemo strategije u politike Europske unije. Primjerice, pitanje okoliša jedno tako pitanje, pitanje mora jedno drugo, energija i promet također su e, u samoj srži tih naših strategija kojima se bavimo. Rekao bih da je to izuzetno zanimljiv koncept s kojim možemo na značajan način promijeniti e, naglasak u strategijama. E, odbor Envi će također izdati svoje mišljenje na ovo izvješće i ja si postavljam pitanje hoće li se s drugim strategijama i s drugim politikama e, koje su vrlo značajno prisutne ovim strategijama poput strategija i politika prometa se ponavljati jer tu imamo jedan takozvani funkcionalni prostor kojih e, pokušavamo provesti različite politike i bilo bi toga zanimljivo vidjeti te transversalne aspekte. Što se tiče upravljanja, to je važna tema, trebamo vidjeti kako e, se treba razvijati upravljanje strategijama. Mi smo i sami naglasili e, tu činjenicu da upravljanje treba prilagoditi strategijama. E, sada smo prešli iz te faze konceptne razrade strategije u fazu provedbe. Politički E, dionici su također sada širi. Na početku smo imali regionalna tijela i države kao dionika, a sada smo e, to proširili i na civilno društvo koje bi trebalo imati značajnu ulogu i na privatni sektor koji bi trebao imati značajnu ulogu, što znači da moramo pojačati e, taj dio strategije to pitanju upravljanja. I tu ćemo potpuno se saslušati preporuke parlamenta. I zadnja točka koje također možda od e, velike važnosti za razvoj strategije, to je pitanje sudjelovanja država u tome i e, davanje resursa iz vlastitih proračuna. E, te strategije su sasvim dio procesa kojeg smo nazvali od dozdo prema gore, dakle bottom up, i u tu svrhu logično je, a i legitimno, da regije i države članice mobiliziraju vlastite financijske resurse, dakle vlastita sredstva, ali i ljudski kapital, kako bi se pobrinuli da te strukture, suradnje i razmjene imaju dostatna sredstva. To je ono što se i navodi u tekstu. I tu bih samo spomenuo činjenicu da smo naravno e, bili vrlo sretni zbog e, činjenice što je Europski parlament tu odigrao vrlo važnu ulogu, jer je bilo čitav niz pilot projekata i pripremnih e, aktivnosti s kojima smo mogli ispuniti tu zadaću financiranja i suradnje. i s kojima smo mogli ojačati finanska sredstva koje smo dobili za te strategije. E, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na tim informacijama. Želi li izvjestitelj još nešto reći? Ne bih ništa dodava onome što je već rečeno. Prikupit ćemo amandmane, ali možemo dobiti ovu bitku, dobiti izvješće, dakle koje neće samo opisivati situaciju, već će dati neke indikacije evo, koje će moći biti prihvaćene, dakle u skladu sa onim što trenutno radi komisija. Zadržao bih mogućnost, naročito na veliku temu poput migracije, da može doći do novih makroregija, to ne bih na to gledao kao na neku obavezu, već bih e, doveo u bližu vezu, dakle, suradnju i općenito suradnju na evropskoj razini. Hvala vam lijepa. Odbor Envi će 28. rujna usvojiti svoje mišljenje. Odbor Regi će u studenom glasati o svom izvješću i stoga Dakle, vam predlažem da je rok 13. rujan u 17 sati rok dakle, za podnošenje amandmana za naš izbor, odbor. U redu sada prelazimo na razmatranje izuzetno važnog izvješća, barem po mom mišljenju, koji se tiče uloga regije i gradova u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP21 o klimatskim promjenama. Koordinatori su donijeli odluku da ćemo napisati ovo izvješće, te smo ga povjerili kolegici Angeli Valini, koju sada dajem odmah riječ. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Hvala lijepo. I dobro jutro svima. Mi znamo da postoji već godinama postoji konsenzus međunarodnih znanstvenika koji govori, koji kaže, dakle, koji kažu da se klima mijenja i da je to prouzročeno ljudskim djelovanjem. Ali, neovisno o tim znanstvenim spoznajama, mi to možemo svakog dana i utvrditi i potvrditi samo promatrajući onim što se događa oko nas. Pogledajte samo recimo ovog Harvija, ovaj uragan i ostale prirodne nepogode i sve ono što nam donosi, ali nažalost unatoč svijesti o svim tim promjenama mi ne radimo dovoljno na preventivi da se pripremamo za te promjene klimatske koje dolaze. Evo upravo je to tragedija u Houstonu pokazao. Vidite, sveučilište u Teksasu je u svojim studijama pokazao najnovijim, dokazao da, pokazao da su tisuće hektara nekada još močvarnog e, prostora koji je mogao progutati velike kiše i tekućine kad dođe do poplava, da je kompletno betonizirano i izgrađen. Naravno, posljedice toga su, kao što smo vidjeli, posljedicama Harvija, katastrofalne i po ljude i po gospodarstvo. E, poplave i ostalo. Mi znamo da se katastrofe sada prirodne još i umnažaju, sve su češće, sve su duže, sve su gore. Harvi primjerice, zatim suše, poplave, tsunami i tako dalje. Mislimo da će ta zapravo situacija se toliko brzo nastaviti, ubrzavati njihova ismjena, da se ljudi jednostavno neće više moći tome prilagoditi. I to će dovesti do toga da ćemo gubiti, biti će sve više žrtava ili će nastajati sve veće migracijske krize jer će ljudi kretati da se spasu na put. 350 milijuna pardon, da kažemo 60% čovječanstva danas pogođeno je svim tim prirodnim katastrofama i tim koje su se pogoršale zbog promjena klime. I mi znamo da najmanji dio čovječanstva danas u onom razvijenom dijelu troši najviše energije, a posljedice klimatskih promjena su vrlo jasne. One su različite ovisno o regijama, ali uglavnom jasne. Posljedice klimatskog promjena još više e, potenciraju i produbljuju socijalne razmjene e, socijalne razlike na svijetu, a čak i u Europskoj uniji. Primjerice u Europskoj uniji vidimo da su upravo osob, osobe slabog zdravlja, niskog, primanja, loših uvjeta stanovanja ili osobe koje nisu mobilne najteže pogođene ovim klimatskim posljedicama klimatskih promjena. Na konferenciji COP21 u Parizu o posljedicama klimatskih promjena države su dogovorile onaj veliki ugovor o klimi, da kažemo gdje se želi recimo zagrijavanje tla različitim ograničenjima, usklađivanjima i smanjenjem štetnih emisija malo ublažiti. To su uglavnom ciljevi koji smo svi preuzeli. Sam sporazum Pariške o klimi je 2016. stupio na snagu. Mi želimo dakle povećanje temperature ograničiti na ispod 2 stupnja Celzija i cilj nam je 1,5 stupanj Celzija. Drugim riječima, emisije se moraju um, smanjiti, štetne emisije stakleničkih pilinova i ostalo, kako bi došlo do prave promjene. Treba nam prava promjena kako bi došli do jednog um, modela razvojnog koji nam koliko toliko jamči da nećemo pogoršati E, situacije sa klimom nego što je on gore da bude nego što je bilo do sada. Zatim treba nam jako puno razvojne pomoći za zemlje u razvoju koje se trebaju lakše onda bolje pripremiti za klimatske promjene i moramo vidjeti šta će biti sa SAD-om koji se želio povući iz tog klimatskog sporazuma jer to je recimo jedan od najvećih zapravo nakon Kine najveći proizvođač štetnih plinova i CO2 nažalost, njihov predsjednik Trump smatra da je gospodarski razvoj njegove zemlje važniji od zdravlja i opstojnosti i održivosti čitave planete. To je naravno nešto što bi trebalo izmijeniti, ali to stajalište i ta uvjerenja dovode do toga da mm, je zapravo cijela situacija svima puno teža i gora, pri čemu će SAD-u kasnije, nešto kasnije nek drugima biti lošije. Mi smo se i u okviru OECD-a dogovorili o održivoj politici za idućih 15 godina i postavili vrlo jako agendu za to. A održivost e, kompletnog razvoja i poštivanje klimatskog sporazuma je u središtu svega toga i te agende. Naravno, u gradovima se najveće mjere moraju provesti. Među najvažnije mjere spada recimo cilj 13. Da bismo posljedice klimatskih promjena ublažili, E, moramo smanjiti betonizaciju i urbanizaciju. Zatim cilj 7 koji nam daje e, održive izvore energije za sve. Zatim cilj 11 a to je da ljudske nastambe i naselje moraju biti sigurna, održiva i uključiva za sve. Evropska unija sa 9% pridonosi ukupnim globalnim emisijama a od toga tri četvrtine svih emisija nastaje u gradovima. Sada je došlo vrijeme da se i sve što je preuzeto i dogovoreno i sve obaveze iz Kopa 21 iz Pariškog sporazuma počnu provoditi, a to se odnosi ne samo na naša ruralna stan krajeve, nego pogotovo na naše gradove gdje i nastaje najveći dio štetnih emisija ali mi imamo sada jednu veliku šansu. Svi zajedno možemo inteligentno i koordinirano djelovati kako bi došli do tih rješenja koje smo zatvrtali Pariškim sporazumom. I možemo kvalitetu življenja i gospodarstva popraviti i to na jedan održivi način koji više štiti okoliš uz uzimanje u obzir socijalnih i gospodarskih razlika i specifičnosti. Prema tome i unatoč tome što SAD ne želi kao federalna njihova vlada sudjelovati više u Pariškom sporazumu, njihovi gradovi još uvijek mogu sa svojom politikom koja se razlika od federalne američke politike pridonijeti mnogo u ostvarenju naših ciljeva. E, klimatski paket je uglavnom kao što znamo poznat i govori o tome da se treba 40% svih emisija štetnih plinova E, smanjiti u odnosu na početnu godinu za početni scenarij koji se uzima kad smo počeli mjeri 990. Prema tome trebamo i, a osim toga predviđa i poboljšanje energetske učinkovitosti od 20% veće broj, dakle veća količina energije iz tih izvora. E, također predviđa i 27% smanjenja est stakleničkih plinova, emisije stakleničkih planova. A Zbog toga bi naravno došli do 27% veće energetske učinkovitosti. Zatim, emisije bi trebale između 80 i 95% se smanjiti u odnosu na ono poslije 1990. nakon 2030. kad bi ostvarili ovo linarno što smo tu zacrtali. U svakom slučaju strategija predviđa jedno slede e, sa ovim politikama i drugim i točno nam navodi mjere za to koje neću sad dalje navoditi, najvažnije ciljeve sam već navela. Europska komisija je 2008. godine e, pokrenula, inicirala jedan pakt gradonačelnika kojim su se trebale jedinice lokalne uprave e, objediniti kako bi ostvarile ciljeve Europske unije posebno na području energetike. 2014. godine taj pakt gradonačelnika još i nadopunjena dodatnom inicijativom um, koja se zvala Mayor's Adapt, dakle usklađivanje gradova, odnosno gradonačelnika, zajedničkoj politici u održivom razvoju. Gradovi koji su, su potpisali to sa svojim gradonačelnicima obvezali su se da će ciljeve smanjenja emisije štetnih plinova smanjiti, dakle 40% u Europskoj uniji i oni su se također dogovorili e, postići jedan sveobuhvatan, integrirani zajednički pristup u provođenju tih politika za ostvarenje pariških ciljeva i ostvarenje naravno jedne e, opskrbe jednom održivom i plativom energijom za sve. Naravno, dakle, to su globalni ciljevi koje su naši gradonačelnici i gradovi Europe e, se preuzeli, ali tom paktu gradonačelnika i gradova se mogu pridružiti svi oni gradovi izvan Evropske unije koji jednakom odlučnošću žele pristupiti u tih ciljeva. Evo, krajem mjeseca prošlog smo imali više od 7500 gradova koji su sudjeluju u toj inicijativi. To je više od 230 milijuna ljudi. Na jednom neslužbenom sastanku ministara za urbani razvoj Evropskoj uniji je i taj pakt iz Amsterdama dogovoren. Tu su akteri, gradovi, koji razmišljaju kako će zapravo u budućnosti provesti unutar Evropske unije u našim gradovima upravljanje u više stupnjeva. To znači da onda mogu svi na svim razinama lakše sudjelovati u svemu i lakše surađivati. To imamo tri bitna instrumenta zajedničke politike, poboljšanje regulacije, poboljšanje financira i poboljšanje tehničkih uvjeta. Metoda kojom se koriste temelji se na stvaranju partnerstava. Postoje čitav niz različitih tema oko kojima se te partnerstva bave i kojima se posvećuje pojedinom projektu i pojedinom svoje akcije, ali uglavnom to se sve svodi na oblažavanje posljedica klimatskih promjena, očuvanje planeta, ubraja naravno bolje briga za migrante, bolja briga za razloge zbog kojih odlaze u migraciju, zatim obrazovanje, njihovo integriranje, E, zatim različita prijelazna rješenja, pogotovo za recimo prirodu, mobilnost, e, pametni gradovi, promet bez zagađevanja, smanjivanje polucije na svaki način, ozelenjavanje gradova i tako dalje i tako Postoji cijela jedna stranica, web stranica komisije na kojoj se može točno pratiti šta se u tim partnerstvima do sada već dogodilo i može se naravno ljudi se mogu uključiti u to. Mi bi još jedan puta želili potvrditi da europska unija da se Evropska unija bori protiv štetnih posljedica klimatskih promjena svim sredstvima i da razvija različite strategije prijelaza i usklađivanja i prilagodbe kako bi se kvaliteta življenja za građane na održiv način poboljšala i kako bi se zajamčilo da buduće generacije ne naslijede planetu istim uvjetima kojima smo ih mi zapravo e, do kojih smo mi doveli, nego u jednom boljem stanju. Gradovi imaju veliku odgovornost za to, snose veliku odgovornost jer oni u velikom mjeri i pridonose globalnom zatopljenju. Međutim, uz potencijal da stvore e, te loše uvjete i trebaju doprinijeti i rješenjima. Znamo da sve uglavnom većinom izlazi, proizlazi iz gradova. Gradska mobilnost, gradski promet, zatim grijanje, e, zbrinjavanje otpada, prostorno planiranje, kvaliteta zraka, odredbe u vezi razina zagađenosti, opterećenosti, razlike između urbanih i ruralnih sredina. Sve to djeluje, sve to utječe i važno je kako bi se mogle provesti adekvatne mjere za zaštitu i smanjenje negativnih posljedica klimatskih promjena jako puno toga je već i napravljeno, ali pogotovo na suradnji i da se pojača suradnja između javne uprave, javne ruke i privatnog sektora. I kad bi postojale koordinirane mjere u svim sektorima i to kako vertikalno, tako i horizontalno, već bi bili veliki korak dalje i na tome se radi, jer to su jako bitne stvari. Već sam prije često spominjala i ponovno ću naglasiti. U, prva, u, našoj razmjeni mišljenja će biti svako vaš doprinos dobrodošao. Jako je bitno da se svi uključimo i da svi razmišljamo o tome, jer eh, eh, klimatske promjene, negativne posljedice klimatskih promjena, opasnost po naš planet, našu egzistenciju apsolutno ne poštuje nikakve političke podjele, niti je ideološki obilježen. To je za sve jednako. Prema tome treba nam apsolutni konsenzus i suglasnost i složnost da bi se borili protiv tih negativnih posljedica. I treba nam na sve strane inicijative i preporuke i nove ideje za pojačanu suradnju gradova i njihovu borbu protiv tog istog. Dakle, a tu je, to je jasno usko vezano i za našom kohezijskom politikom. Da bismo definirali mjere, trebaju nam regionalni i državni ciljevi, kao primjerice smanjenje e, emisije stakleničkih e, plinova na lokalnoj i regionalnoj razini, zatim jedno gospodarstvo i proizvodnja bez ili sa maksimalno smanjenim ugljikom, zatim moramo vidjeti koje bi mogli zamjene za fosilna goriva koristiti, puno veći udio nefosilnih goriva, energetike i održivih i obnovljivih izvora pogotovo. Zatim e, rad sa našim stanovništvom i zatim pitanje sam, u samom društvu i na terenu i pitanje jasno financiranja. Jako je bitno zatim da se i ekološke teme i područja koherentno radi na njima i provode programi u koordinirano s ostalim područjima i da to ide vrlo čvrsto zatvoreno i povezano dalje između sektora. Zatim, ta dva politička područja, naime smanjenje i oblažavanje moraju se uskladiti. Riječ je o tome jasno da mi imamo manje, da smanjimo količinu štetnih stakleničkih plinova i tako dalje. To se može jasno napraviti poboljšanjem energetske učinkovitosti kroz to trošenjem manjih količina energije i povećanjem obnovljivih izvora energije. Drugo područje odnosi se na činjenicu da možemo negativne posljedice već unaprijed prognozirati kako bi onda preventivno djelovali potencijalne štete E, držali na taj način minimalizirali već unaprijed. Za to se naravno odnosi i na urbanizam, na prostorno planiranje, na promet, na gradsku mobilnost, na sve. Jer moramo posebno recimo promet u gradovima maksimalno smanjiti i rasteretiti zagađenje naše atmosfere upravo iz tog izvora. I to znači da tu moraju surađivati i uprava i gospodarstvo i javna i privatna ruka, a za sve su nam potrebni tranzicijski rokovi koji će biti pod stalnom nadzorom. Da bi došli do te velike tranzicije i transformacije energetske, morat ćemo sve promijeniti i metode proizvodnje i potrošnje, kao i aktualnu političku praksu i naš način i razmišljanja i života. Ali moramo razmisliti o drugim stvarima moramo razmisliti o tome što građani znaju i koje je kako su oni senzibilizirani sve ostalo, kolika je razina njihovih znanja i spoznaja. Jer ako tu ne pripremimo teren, nećemo moći nikakve ni političke mjere provesti. I na kraju moramo vidjeti kako ćemo za energetsku promjenu, tranziciju, veliku transformaciju društva u tom smislu na održivost financirati. U svemu tome ne smijemo zaboraviti niti na rodnu dimenziju koja je vrlo bitna. Dakle, različite politike Europske unije, posebno kohezijska politika, moraju se pritom uzeti u obzir, a integracijska politika treba pogotovo uzeti u obzir buduće prognoze, budućeg financijskog razvoja, da vidimo ko to vodi. Dakle, na taj način bi mi dali jedan specifični doprinos, doprinos koji je i mjerljiv. Evo sad ću ja brzo završiti moramo u svakom slučaju ostvariti klimatske ciljeve na koje se Evropska unija obvezala i mislim da trebamo zapravo i nad rasti i napraviti više nego što su to bili samo ciljevi COPA 21 iz Pariza, Pariške konferencije. Dakle, na području ublažavanja i usklađivanja moramo i više napraviti. Na kraju da vam dam jedan primjer, recimo primjer za loše planiranje i koordinaciju i to prije, uz jednu ideju koja je sama po sebi bila vrlo dobra, stvarno pozitivna. Ali kako je to loše izašlo i ispalo onda nakon planiranja. Naravno, područje koje moje izvješće pokriva vrlo je široko. Jasno da mi ne možemo čitavu Europsku uniju nanovo poredati kompletno izmijeniti u svakom aspektu poredak, ali bitno je dakle da ovaj veliki sveobuhvatni problem promotrimo i razmotrimo iz svih kuteva. Ali evo, da se vratimo na primjer. Nažalost vas moram zaustaviti jer se moramo pridržavati vremena. Imamo ograničenje po pitanju usmenog prijevoda. Mislim da smo dobro shvatili srž vašeg izvješća iz vašeg vrlo detaljnog izlaganja. Što se tiče vašeg nacrta izvješća, kojeg ćete nam predstaviti dakle, u studenom, na sastanku odbora. Hvala vam lijepa. Sada ću dati riječ različitim koordinatorima. Marijas eh, iz EPP-a, izvolite. Hvala vam, dragi kolege. Ja ću podijeliti nekoliko razmišljanja o ovom izvješću. Mislim da ovo nije izvješće gdje moramo o svemu govoriti što se tiče klimatskih promjena, stoga ću se ja ograničiti na ulogu regija i gradova kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena. Kao što svi znate, na takozvanoj konferenciji COP21 dogovorili smo se da će lokalna i regionalna tijela eh, na aktivan način pojačati svoje napade. Ja ću se doći na kohezijsku politiku, zato što kohezijska politika ima važnu ulogu u okviru borbe za klimatske promjene. Posvetit se sljedeće tri tematska cilja koja su izravno ili neizravno vezana uz klimatske promjene. Prvi je sistematski cilj broj četiri gdje se traži e, dekarbonizaciju gospodarstva u svim sektorima. Zatim imamo cilj pet da se e, upravljanje i prevencija rizika pojača i zatim cilj šesti da se zaštiti okoliš i da se promiče učinkovito trošenje resursa. Prošle ljeto smo imali izvješće u našem odboru i čuli smo da gotovo 6 milijardi eura se misli potrošiti na aktivnosti vezane uz klimatske promjene. Ako mene pitate, to nije dovoljno, um, ali mislim da su u ovom kontekstu bespovratna sredstva vrlo važni instrumenti da se na to trebamo usredotočiti. Stoga sam spremna raspravljati o ulozi i drugih financijskih instrumenta za financiranje projekata za borbu protiv klimatskih promjena. I naravno, htjela bih ponoviti da smo mi u EPP-u u potpunosti protiv obvezujućih ciljeva što se tiče klimatskih promjena, posebice kada se tiče razine država članica i regionalne razine. Unatoč tome spremna sam za suradnju s izvjestiteljicom kako bismo uh, usvojili korisno izvješće i kako bismo izbjegli uh, preklapanja. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Luis Josef uh, u ime Kluba zastupnika socijalista. Klimatske promjene su složeno pitanje e, i one imaju posljedice za sve aspekte postojanja naše planete. E, tu imamo i siromaštvo, gospodarski razvoj, razvoj stanovništva, održiv razvoj, učinkovitu upotrebu resursa i stoga nam je potrebna suradnja e, svih naših područja vezanih uz istraživanje i razvoj i borbe protiv klimatskih promjena. Trebamo stoga imati e, dobru strategiju za borbu protiv klimatskih promjena kako bismo osvajali održiv razvoj. Mislim da putem multidisciplinarne suradnje na području obrazovanja e, u društvu i putem komunikacije možemo imati jedinstven stav s kojim ćemo odgovoriti na klimatske promjene na jedan globalni način. Također mislim da je obrazovanje, obrazovanje važan element u informiranju o klimatskim promjenama. To e, pomaže mladima da shvate kolike su posljedice klimatskih promjena i zagrijavanja planeta, da promijene svoje stavove i da se lakše prilagode znači, tendencijama koje imamo po pitanju klimatskih promjena. Imamo stoga program za obrazovanje za borbu protiv klimatskih promjena u okviru državog razvoja, s čime možemo e, ostvariti taj cilj. Promijeniti obrazovanje e, kako bi klimatske promjene dobile vidljiviji značaj. Slični programi pomoći će osobama da shvate e, kakve su klimatske promjene, posebice za mlade ljude je to bitno. Kako bismo to napravili, trebamo jačati kapacitet država članica da daju kvalitetno obrazovanje o klimatskim promjenama, da imamo e, pedagoške inovacijske alate u školama i da senzibiliziramo javnost o klimatskim promjenama, te da pomoću naših e, mreža i partnerstva ojačamo i neizravno obrazovanje javnosti, dakle izvan škola. I ja moram reći da sam ja u ime kolege iznio ovo mišljenje. Hvala lijepa. Želi se netko javiti za riječ za klub zastupnika Alda, budući da se nije ovdje. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. U ime gospodina Takule, našeg izvjestava u Sjeni, moram reći da smo u prošlih nekoliko tjedana i dana evo doživjeli jake monsunske kiše na jugoistoku Azije. Vidjeli smo da je jučer e, na Karibima bio, bio prisutan jak e, ciklon i na području Amerike, a vidimo da pak suša u Africi dovodi do e, gladi i da mnogi postaju klimatske izbjeglice. Za klimatske promjene važni su ljudski e, učinski, jer tako se stvaraju ti ekstremni e, klimatski uvjeti. To je posljedica e, globalnog zatopljenja i stoga je nesumnjivo da su potrebne hitne mjere kako bi se borili protiv klimatskih promjena. Naravno, Pariški sporazum je prvi globalni sveobuhvatni klimatski sporazum koji ima određene ambicije. Ne želim govoriti o detaljima, ali mi smatramo da taj sporazum ima potencijal koji je potreban da se ograniče klimatske promjene kada bi se on e, dobro proveo. Gospodin Trump je govorio da će povući Ameriku iz sporazuma, ali to nije činjenično utemeljeno. Najvjerojatnije bi trebali razmisliti i o svim drugim argumentima i o svim drugim državama i o svim pojedincima. Svi trebaju učiniti napor kako bi se ublažile emisije stakleničkih plinova. Naš resor u Sjeni smatra da postoji jedna jednostavna argumentacija koja ide u prilog e, Pariškom sporazumu. To je dobro za lokalni razvoj, za gradove, za regije i ako je tome tako onda će to svakako biti dobro i za globalnu razinu. Stoga bismo trebali dalje nastavljati sa iznošenjem dokaza koje se na činjenicama e, u okviru borbe protiv klimatskih promjena, ali bismo isto tako trebali motivirati i pokrenuti sve građane u svim gradovima, u svim regijama kako bi svi radili na boljem, sigurnijem e, okruženju u našim gradovima i regijama. Također bih e, pozvao na to da se donesu bolje mjere kako bi bolje bili pripremljeni na poplave, potese i tako dalje, jer je jasno da će, se, da će do toga dolaziti još i češće. Globalno zatopljenje će se ostvariti čak i ako se klimatski sporazum provede i moramo shvatiti koliki su raznoliki ti izazovi povezani s time i trebamo na taj način um, definirati naše aktivnosti. Osobno rečeno, Mislim da bismo izvješću trebali govoriti i o onim naporima koje radimo sa e, gradskom agendom, jer je primjerice energetska tranzicija jedna od onih tema gdje se uvijaju partnerstva, gdje se financiraju inovativne aktivnosti i stoga se nadam da će to izvjestiteljica uključiti u svoje izvješće. Hvala vam. Hvala lijepa. Bronis Rope u ime Kluba zastupnika Zelenih. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. E, dva od tri građana Europske unije žive u gradovima. Četiri petine energije troši se u gradovima, a veliki dio zagačenja ostvaruje se opet u gradovima. Dakle, moramo krenuti od gradova. Jasno je da se politički treba odlučiti o tome hoćemo li moći stvoriti sigurniju budućnost za nas. Po prvi put se u Pariškom sporazumu spominju i zadaće gradova. Europska unija i države članice su se obvezale da će 20% godišnjih financijskih sredstava u budućnosti posvetiti za borbu protiv klimatskih promjena. Mjere za borbu protiv klimatskih promjena bit će isfinancirane sa jednom četvrtinom sredstava iz proračuna za kohezijsku politiku. I stoga se naravno postavlja pitanje hoće li se te mjere mm, definirati sa pravim ciljevima. Trebamo dobro definiti ciljeve, ali isto tako i administrativne mjere kako se ta sredstva ne bi e, krivo izračunala dva ili tri puta. Zatim isto tako sve to treba popratiti i sa zadaćama država članica da one ispune e, one ciljeve koje smo se zadali do 2030. godine. Što znači da bi lokalna regionalna tijela trebala donijeti odluku o tome kako će se te mjere provesti u dijelu na terenu. Možda možemo još i povećati učinkovitost a možda možemo na neki način odlikovati i e, one najbolje općine koje predvode dobrim primjerom. Potencijal regija moramo u potpunosti iskoristiti. regije ne bi trebale samo provoditi smjernice e, nacionalnih vlada, već bi same trebale imati odgovornost za provedbu projekata na terenu, a to se ne tiče samo e, prometa ili energetike. Razmjena najboljih praksi i suradnja s drugim regijama te zajedničko, zajedničko zahtjevanje sredstava iz programa. Mi ne bismo trebali uzeti u obzir samo obnovljive izvore energije, trebali bismo što više decentralizirati izvore energije. Svaki potrošač energije trebao bi u jednom trenutku biti sposoban stvarati i sam energiju. Te onda moći tu energiju dati drugima putem energetskih mreža. Što se tiče industrije, tu bismo trebali stvoriti e, sve mogućnosti kako bismo prešli na zelenu energiju. A također je važno da se u sve to uključi i znanstveni sektor. Trebali bismo osigurati tehnološki napredak, a na samom kraju bih htio spomenuti neke eksterne elemente. Naime, u ovom izvješću se govori prije svega o gradovima, ali gradovi ne e, postoje sami, nisu izolirani. I stoga treba reći da trebamo preći u moderno gospodarstvo, trebamo se odvojiti od starih izvora energije poput ugljena i po mom mišljenju sve to treba svakako imati na umu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Izvjestitelj u sjeni iz kluba FDD-a nije prisutan. Poslušat ćemo sada glavnu upravu regio. Gospodin Sander San Pers bi trebao biti ovdje ili prisutan. A, Roza. Je te Roza Grazie Presidente. Eh, il tema del rapporto COP21 è la politica di... Dakle, odnos između COPA 21 eh, i naših politika je za mene predmet od velikog eh, interesa. Ja ću na ovo izvješće dati jedan osvrt prijedloge. Delegacija pokreta pet zvjezdica je još prije nekoliko godina rekla da ne možemo biti zadovoljni sporazumom iz Pariza. Moramo voditi računa o realnoj ekonomiji koja se ne može promijeniti preko noći, ali tada nije postojala želja za promjenom koja bi podrazumijevala drastične promjene. Imamo postupak smanjenja štete. Želimo spriječiti rast e, temperature od 2 stupnja Celzijusa, želimo ga ograničiti na 1,5 stupnjeva. Dakle, to podrazumijeva i provedbu ciljeva od strane država, jer ćemo u suprotnosti dostići 2,7 stupnjeva. Kada pogledamo izvješće UN-a, ovi Podaci nam govore da je potrebno brzo djelovati i učinkoviti djelovati kako ne bismo prešli ovih 1,5 stupnjeva. Od kopa 1 gotovo 90% prirodnih katastrofa su uzrokovali uragani, suša i tako dalje, sve dakle povezano sa ekstremnim vremenskim uvjetima. To je odnijelo ljudske živote, te su brojni izgubili krov nad glavom. vidjeli smo da se ta tendencija nastavila tijekom prošle i ove godine. Dakle, postavlja se pitanje što možemo učiniti sa kohezijskom politikom da damo svoj doprinos. Kao Evropska unija bismo se trebali baviti realnom dekarbonizacijom i trebali bismo snažno ulagati u obnovljive izvore energije. Slažemo se sa kritikom upućenom e, vođama država koje su se odlučile povući iz kopa 21, ali pogledajmo što radi Europa. Zar nećemo ništa reći u Europi koja financira FCM fosilne izvore energije? Zar ništa nećemo reći o našim morima u kojem se nalaze bušotine, stvaraju se nove, mislim prije svega na Jadran i na Jonsko more. Zar nećemo ništa govoriti o Europskoj komisiji koja ništa ne poduzima protiv zastarjelih e, industrija poput one čelika, što je sa Ilvom u Tarantu. Moramo vidjeti što je ono što mi možemo učiniti jer promjena treba krenuti od nas. Što se tiče kohezijske politike, zašto ne bismo konkretno smanjili emisije uz ocjenu učinkovitosti svakog operativnog programa. Zašto ne zamisliti strategiju koja će doista biti dosljedna sa onim što nazivamo dekarbonizacijom na duge staze? Dekarbonizacija ne znači sasvim ukinuti ugljen, već ugljik, dakle sve ono što podrazumijeva fosilne izvore energije, to podrazumijeva i plin. I gradovi i ruralni krajevi trebaju promovirati ovu pozitivnu strategiju, to podrazumijeva velike investicije u zelenu tehnologiju, u električne motore, u dakle ciljeve stvarne dekarbonizacije, napuštanje fosilnih izvora energije. To treba uključiti i u raspravu o okviru za razdoblje nakon 2020. To moramo učiniti prije nego što bude kasno. Hvala. Doista bi bila velika šteta da vas nismo saslušali. Zahvaljujem glavnoj upravi za klimu i glavnoj upravi za regionalni razvoj što su ovdje. Daću sada riječ gospodinu Sandoru Peprecu iz glavne uprave regio ili iz druge glavne uprave vi možete se sami dogovoriti. Da, točno to. Možda smo dvije glavne uprave i možda smo E, različite osobe, ali mi smo jedna jedinstvena Europska komisija. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala gospođi Valini na njenom izvješću i na njenom gledištu ovom izvješću. Sada ću prijeći na engleski jezik. Mislim da svijet može računati na nesumnjivo i snažno vodstvo Europske unije što se tiče borbe protiv klimatskih promjena. Što ćemo pokušati učiniti u idućih nekoliko mjeseci? Pokušat ćemo zapravo stvariti, eh, osnažiti partnerstva koje imamo i stvoriti nove saveze. Sljedeći tjedan ćemo kao Europska unija biti prisutni u Montrealu zajedno sa mm, Kinom, Kanadom i drugim državama upravo kako bismo pojačali naše stavove o klimatskim promjenama. Eh, kako smo već i čuli, uvažavanje i prilagodba klimatskim promjenama je nešto čime se trebamo pozabaviti na svim razinama. A Pariški sporazum bio taj koji je uvažio ulogu e, lokalnih tijela vlasti i gradova kako bi pojačili napore za smanjenje emisija, kako bi se povećala otpornost i kako bi se potaknula snažnija suradnja. Uvijek imamo, naravno, lice i naliče Dakle, gradovi su suočeni s mnogim izazovima, to je spomenuto, vezano uz suše, poplave, toplinske udare, ali postoje tu i e, neke mogućnosti za e, gradove. U nekim gradovima već e, neki imaju veliko iskustvo po tom pitanju i čak savjetuju vlade za borbu protiv klimatskih promjena. Mi u komisiji snažno podržavamo e, i sporazum gradonačelnika i vrlo mi je da reći su sada imamo 9500 gradova koji su se pridružili tom sporazumu, a nekih 900 gradova, gradova već je izradilo strategije za prilagodbu imamo sada na svom gledano 24 država članica koje već imaju strategiju za prilagodbu klimatskim promjenama što je vrlo dobar rezultat. Ako vas e, zanimaju primjeri e, iz porazuma gradonačelnika, sve to stoje na našim internetskim stranicama, ali svakako ćemo i mi vam rado dati tu informaciju. Što se tiče sporazuma gradonačelnika, tu se radi o, e, njih, o tome da oni vlastit, vas, sami se obvezuju na nešto i svaki grad sam kaže koliko može doprinijeti. Gospođa Valina je spomenula e, obaveze za 2030. godinu, ali već za 2020. godinu imamo mnogo dobrih primjera. E, s poradom gradonačelnika se obvezao na 27%, a sada su na 23%. E, stoga će oni najvjerojatnije i nadmašiti taj cilj Europske unije. Također smo čuli da imamo sporazume načelnika i pakt Europske unije da sad unutar njih imamo i globalni sporazum gradonačelnika. To je zapravo e, naša ulazna točka za konvenciju Ujedinih naroda o klimatskim promjenama. U Bonu će se svi oni naći na kopu 23, razmijenit će najbolje prakse i pokušat će okupiti još i više sudionika. 2018. godine će UNFCCC biti posrednik u dijalogu između nedržavnih dionika regionalnih tijela kako bismo vidjeli kako kolektivni proces ostvaruje te ciljeve koje smo se zadali. Također imamo šesto izvješće o e, procjeni e, gradova. Najvjerojatnije ćemo nakon toga uskoro izdati sedmo izvješće, ali još ne znamo točno rokove. I kao što znate, to je e, jedan dio aktivnosti za definiranje trenutnog stanja do 2020. godine. Vrlo je važno da lokalne aktivnosti poprate nacionalne aktivnosti za oblažavanje prilagodbu klimatskim promjenama i da sudjeluju u tim nacionalnim doprinosima i potičem svih, sve vas koji dolazite iz gradove koji još nisu sastavni dio sporazuma gradonačelnika da eh, ih potaknete da se pridruže tom sporazumu jer je to od velike važnosti za provodu pariškog sporazuma. Također je spomenuto da imamo značajna europska financijska sredstva koja su već posvećena. Oprostite što vas moram eh, prekinuti, ali dosta već kasnimo. Dakle, molim vas da zaključite izlaganje. Da, samo da kažem što se tiče europskih sredstava, imamo tu već važnu podršku za građane, imamo jedinstvenu kontaktnu točku s kojom možemo pomoći i kada se radi o e, organizaciji ulaganja. Da zaključim, danas imamo vrlo izazovnu političku situaciju, e, imamo i taj američki kontekst i u tom smislu su e, gradovi, regije i nedržavni akteri vrlo važni njihova uloga je vrlo važna i kada se radi o tome da povećamo još ambicije. Izazov pred nama je svakako velik, ali mi možemo riješiti taj izazov. Hvala vam. Tu se radi o prvoj razmjeni gledišta. Imaćemo još jednom prezentaciju kolegice i to u studenom. Rasprava je bila vrlo iscrpna. Srdačno zahvaljujem kolegici Valini na detaljnom izlaganju. To nam je dalo tu ideju da ne možemo ostvariti ciljeve sa konferencije COP21 ako snažno u to sve ne uključimo gradove, jer ove dvije brojke koje si ti navela ukazuju na to, a isto tako bismo trebali i općenito naše propise uskladiti sa tim ciljevima. Hvala vam lijepa, sada ću zaključiti sa sastankom. Molim sve one koji će sudovati na sastanku natura da ostanu u dvorani, molim sve ostale da izađu i želim reći da ćemo imati još danas popodne dva druga javna saslušanja, prvi sa Europskim revizorskim sudom, a drugi sa glavnim direktorom glavne uprave regije, gospodinom Lemetrom i Siguran sam da kolege imaju mnogo pitanja za njih, te da s nestrpljenjem čekamo i na odgovore koje ću dati. I stoga vam zahvaljujem što ćete biti prisutni ovdje danas popodne. Hvala vam svima. Hvala komisiji također na e, odgovorima koje sam dali.